Dobro jutro, otvaram eh, zasjedanje. Jutro, jutro s prvom točkom dnevnog reda, izjava komisije o radnom programu komisije za 2020. Pa prvo riječ dajem potpredsjedniku eh, komisije gospodinu Ševčeviću. Izvolite. Zahvaljujem predsjednice, uvaženi zastupnici. Doista mi je zadovoljstvo danas biti ovdje i s vama raspravljati. Prvi radni program komisije pod mandatom predsjednice Ursula von der Leyen koji smo usvojili jučer. Radni program 2020. važan je iz dva razloga. Prvo, neće biti samo temelj našeg rada za prvu godinu mandata, nego što i zacrtava viziju, smjer i tempo za sljedećih pet godina i dalje. Uzmimo na primjer, najveći izazov naše generacije, ekološku i digitalnu tranziciju, naime, koji će utjecati na svaki dio našeg društva i svakoga od nas. Drugo, obzirom da je pokrenuto posebno pa, partnerstvo u tom pogledu sa Europskim parlamentom. Pa ću sada krenuti s ovom drugom točkom koja je važna i institucionalno i politički bliska mi je srcu. Usvajanje programa rada 2020. bio je zajednički napor. Doprinos e, parlamenta, vaš doprinos, e, bio je uključen u svakoj fazi procesa i bio je ključan za definiranje političkih smjernica, te sada u tim smjernicama E, koje smo programirali u djelovanje. U ovom razdoblju imao sam prilike raspravljati s brojnim raznim prioritetnim, o raznim prioritetnim politikama u raznim formatima. Ključni institucionalni korak u procesu bio je sastanak e, sa konferencijom predsjednika e, parlamenta i potpredsjednicima i predsjednicom komisije, što nam je dalo mogućnost raspravljanja o prioritetima, smjeru i posebice u e, srdačnoj i konstruktivnoj atmosferi tih rasprava. Rasprava konferencije predsjednika sa predsjednicom von der Leyen doprinjela je konačnoj doradi programa jučer e, e, i e, utorak pa konačno konačnoj doradi programa jučer. Ovo posebno partnerstvo jasno pokazuje koja je njegova važnost i nastavit će se cijelim putem i treba ćemo obuhvatiti cijeli ciklus politika ovim novim pristupom i ovom novom kvalitetom odnosa. Ako mi sada dopustite, okrenut ću se prvoj točki, a to je sadržaj našeg radnog programa 2020. Ove godine programirali smo 23 e, cilja, odnosno paketa sa 28 inici, legislativnim inicijativama sa dovoljno vremena za usvajanje i provedbu. Uzeli smo obzir sve prijedloge koji također čekaju odluku parlamenta te e, vijeća te uzimamo i prijedloge e, vašeg doma u obzir. U ovom slučaju predlažemo povlačenje 23 legislativna e, prijedloga jer neki nisu u skladu s novim političkim ambicijama komisija, za druge ćemo razmisliti koji će biti učinkovitiji način za ispunjenje cilja u konzultaciji s ovim domom i vijećem. Te na kraju e, u okviru programa regulatorne prikladnosti Refita utvrdili smo 44 znatna akta e, koja će trebati reevaluirati ili revidirati. Uvaženi zastupnici, već smo vam prezentirali europsku komunikaciju, zelenom, e, komunikaciju o europskom zelenom planu kao o investicijskom planu također kao i pravedni mehanizam za pravednu e, tranziciju e, za neučinkovitu energetsku tranziciju. Sljedeći veliki korak je e, klimatsko zakonodavstvo, e, klimatski zakon koji će dati obvezujuće ciljeve za Europsku uniju 2050. Provesti ćemo ocjenu učinka do ljeta, a cilj je biti spreman za konferenciju u COP26 za, eh, koja je pripremljena za kraj listopada. Uskoro ćemo predložiti strategiju bioraznolikosti za 2030. za očuvanje i zaštitu prirodnog okoliša i zacrtavanje ambicija za pregovore na dolazećoj konferenciji, kao i strategiju od polja do stola, te sveobuhvatnu strategiju za održivu i pametnu mobilnost. Klimatski paket obuhvatiti će sve ove napore, uključujući regije, lokalne zajednice, civilno društvo, škole, industriju te pojedince. Jučer smo usvojili komunikaciju o 5G i uskoro ćemo prezentirati novu europsku strategiju podataka i e, bijelu knjigu o umjetnoj inteligenciji. Moramo zaštititi temeljna prava, ali želimo da naša e, industrija radi sa umjetnom inteligencijom i inovira. Uskoro će e, zakon će zakonodavstvo o e, digitalnim uslugama ažurirati pravni okvir uključujući i pitanje e, oporezivanja korporacija i dobiti. E, ovdje e, se želi postići globalno rješenje, a ako ne onda barem europsko rješenje. Također prezentirat ćemo i novu strategiju za vještine sa prioritetima socijalne poštenja u srcu zelene tranzicije, zelene dakle digitalne tranzicije, te ćemo tu sve naše politike uključujući europski semestar refokusirati uključujući ciljeve održivog razvoja Ujedinjenih naroda. U konzultaciji sa socijalnim partnerima partnerima i svim relevantnim dionicima radimo na inicijativi da se zajamči e, fer poštena minimalna plaća za radnika u Europskoj uniji poštujući i specifičnu situaciju svih zemalja članica. Komisija će također revidirati okvir za ekonomsko upravljanje i dati pregled toga kako su fiskalni propisi funkcionirali u posljednjim godinama. Ta će revizija pokrenuti široke konzultacije sa zemljama članicama i drugim dionicima a kako bi se istražili način da se poboljša okvir e, ekonomskog upravljanja u Europi. Uskoro ćemo usvojiti akcijski plan za produbljivanje unije tržišta kapitala s fokusom na tehničkim barijerama i postojećem zakonodavstvu i strukturnim preprekama te osiguravati da male i srednje tvrtke imaju pristup financiranju kao dio naše šire strategije za malo i srednje poduzetništvo. Dopunjenje bankovne unije kao snažan i kredibilni okvir za bojbu protiv eh, pranja novca, eh, schema osiguranja za nezaposlenost i garancija za mlade ostaju među našim prioritetima. Kako bi geopolitička komisija postala stvarnost, investirat ćemo u e, saveze i koalicije za promicanje naših vrijednosti, promicanje europskih interesa otvorenom i fer trgovinom. Ubrzat ćemo naš e, suradnju sa Zapadnim Balkanom, te ćemo također e, raditi na strategiji partnerstva sa istokom te i sa strategijom za suradnju s Afrikom kao temeljem e, međusobnog partnerstva. Vanjske politike Europske unije trebaju obuhvatiti pitanja demokracije, dobrog upravljanja, klimatskih promjena, migracije i ljudskih prava. U ovoj perspektivi jednako je ključno e, ojačati e, multilateralni poredak temeljem pravila, tu će komisija dati predloge da se ažurira i reformira svjetska trgovinska organizacija. To ćemo prezentirati u proljeće, novi pakt o migracijama i azilu kao sveobuhvatni pristup koji će obuhvatiti sve aspekte migracije, također i sigurnost granica te osiguravanje više koherentnosti između unutarnjih i vanjskih politika. Pod istim e, ključnom ambicijom da se promovira europski način života prezentirat ćemo akcijski plan za integraciju i inkluziju. Također ćemo prezentirati novu strategiju sigurnosne unije koja će se odnositi i na digitalne i fizičke aspekte sigurnosti, jer to su dvije strane istog, iste medalje. Još jedna od ključnih inicijativa biti će plan borbe protiv raka u Europi kako bi se dala potpora zemljama članicama u naporima da se poboljša prevencija i njega u tom pogledu. Također, tri će institucije zajednički u suradnji sa nacionalnim partnerima i partnerima organizirati konferenciju o budućnosti Europe. Sada smo u procesu izgradnje e, predmeta i strukture te konferencije. Do kraja 2020. Ćemo, prezentirat ćemo akcijski plan za demokraciju, za borbu protiv dezinformacije, političke kampanje, neobisne medije i slobodu govora što se tiče temeljnih prava, tehnologija mora e, služiti ljudima, ne obrnuto. Stoga će komisija ažurirati povelju o temeljnim pravima kako bi dala odgovor na hitna pitanja kao umjetna inteligencija i prepoznavanje lica. Te na kraju o vladavini prava komisija će intenzivirati svoj preventivni rad, na primjer sa svojom prvim izvješćem o vladavini prava koje će ocijeniti situaciju u svim zemljama članicama. To će biti e, dobar temelj za daljnji rad i vladavinu prava. Također, već sada radimo na uključivanju strateškog predviđanja u sve politike korištenjem svih podataka na našem na raspolaganju da determiniramo e, nove događaje na horizontu kako bismo mogli pripremiti nove politike. Zato već imamo mrežu za predviđenje strategija s komisijom i sada također s vama ćemo uskladiti e, naše djelovanje po tom pitanju. Računam na suradnju s vama, Europskim parlamentom, jer e, parlament ima puno podataka i u svojim odborima o tome. Dakle, uvaženi zastupnici parlamenta, ovo je bio kratki pregled inicijativa koje su uključene u radni program 2020. Možda mi je trebalo malo više od 10 minuta za to, no htio sam pokazati da ćemo doista ispuniti ono što smo obećali, a to je ambiciozna ali realistična agenda zajedničkih prioriteta za prvu godinu rada komisije. Buduće partnerstvo s Ujedinjenom kraljevinom svakako biti će jedan od ključnih izazova za sljedeće mjesece i godine. Jučer sam bio ovdje e, na emocionalnom opraštanju britanskih kolega. No, e, u pregovorima o ugovoru o povlačenju e, želim reći da smo se obvezali na najdublju transparenciju u pregovorima sa parlamentom. Dakle, zajedno sa kolegama u komisiji. Nadamo se da ćemo raditi dalje u e, partnerstvu i povjerenju te pretvoriti to u konkretno djelovanje. Trebamo osigurati odgovarajući moderni i dugoročni proračun koji će ispuniti naše zajedničke izazove, te moramo svi intenzivirati rad na legislativnom odlučivanju kako bismo ispunili naše prioritete. Zajednička deklaracija o legislativnim prioritetima biti će konkretni plan puta za naš zajednički rad koji će uključiti sve institucije te e, će uslijediti prvo višegodišnje e, programiranje sa zajedničkom e, agendom za Europu. Hvala predsjednice, evo veselim se čuti doprinose zastupnika ovog doma. Zahvaljujem. Za EPP, kolega Olbricht, izvolite. Predsjedniče, povjereniče. EPP podupire radni program komisije u ovom širokom okviru za 2020. Dokument koji smo mogli pogledati, ako u međuvremenu nije bio izmijenjen, naime, svakako je dobar izvor informacija za nas e, o tome što, koje su namjere e, komisije posebice tijekom 2020. godine. E, nama je bilo važno da u ovom dokumentu se ne ostane na riječima nego da se obuhvaću, obuhvate i e, konkretne informacije. Sada smo naravno u nakon izbora gdje se moramo baviti dakle sa odlukama komisije e, kako će naravno dolaziti. Ne želim reći da neki od prijedloga parlamenta jesu uključeni u taj dokument iako možda u malo e, izmijenjenom obliku. Tako se nadam da rezultat naših e, rasprava će također biti odražen u zajedničkoj deklaraciji naših triju institucija, a zatim i kasnije u višegodišnjem radnom programu. Ovaj je dokument važan obzirom da sadrži nove informacije o projektima koji su u toku. E, to je e, diplomatski e, rečeno upozorenje parlamenta da možda radi brže. No, i mi se također nadamo s naše strane da sve naše institucije će raditi dovoljno brzo. Komisija želi e, biti geopolitička komisija. Imamo nekih problema u Europi koji su interne prirode, no imaju vanjske reperkusije. Na primjer, e, u potpunosti se slažemo da temeljne stvari koje su sada pred nama je zeleni plan i cijelo digitalno područje. U novom dokumentu o zelenom planu ukazuje se na neke stvari koje su i nama važne, na primjer e, upravljanje šumama i šumarstva. I taj cijeli dokument e, Tu se ne radi samo o fondu o e, pravednoj tranziciji, nego ovaj dokument e, govori detaljnije o nekim drugim stvarima, što mislimo da je dobro. Što se tiče digitalnog gospodarstva, govori se tu također o istraživanju i razvoju i o drugim stvarima, tako da mislim da je to dobar smjer e, kako bi se stvari sagledale horizontalnije. Također, Ukazali ste na tržište kapitala i neka socijalna pitanja što je također e, važno nama kao demokršćanima. Još jedna stvar u vašem dokumentu je strategija s Afrikom, e, ne strategija za Afriku. To je važna politička deklaracija, naime komisija želi surađivati s Afrikom, a ne raditi za Afriku. Također, primamo na znanje vašu namjeru e, da se godišnje izvještava o vladavini prava za sve zemlje članice. E, to svakako pohvaljujemo, te za kraj, povjerenče, ako dopustite jedna kritička primjena, što se nas tiče, višegodišnji financijski okvir nije samo metodologija, nego i važan e, cilj e, jer se time podupiru razne politike. Za nas je financijski cilj, e, financijski okvir cilj koji želimo početi, e, postići, a vi kao pošteni posrednik nadam se da ćete nam pomoći da to postignemo. Višegodišnji financijski okvir nije zadatak koji mogu e, napraviti računovođe. To je politički cilj koji treba postići pa ćemo dobro pogledati dakle kako će biti proveden vaš radni plan i pomoći ćemo vam u tome. Za SID, e, gospođa Perez. Hvala predsjednice, e, potpredsjednice. Naša politička obitelj E, pozitivno je ocijenila e, glavne e, prijedloge u ekološkoj tranziciji, socijalnoj tranziciji koja je potrebna Europskoj uniji i to je svakako trebalo biti uključeno u radni program. To je jedan odličan primjer suradnje između vas, gospodine Ševčević, i parlamenta. Načelno govoreći, komisija je uzela u obzir ključne izazove za europski projekt koje ćemo morati E, ispuniti našim alatima. No, znate vrag je u detalju. I također mislimo da ovom predlogu treba malo dodatne nepreciznosti, Tu ima nešto e, ne, e, nedorečenosti. Pre, znači, potpora našeg kluba e, komisiji nije bjanko ček, nego ćemo pažljivo pratiti hoće li se doista ispuniti svaki od obećaja po prijedlogu kako je izrađeno radnom programu. Nama radni program uključuje instrumente za zeleni plan e, sa fondom za pravednu tranziciju za sve te regije i Također smanjenje od 55% za 2030. nije ondje, no znamo da klimatska konferencija nam je pokazala da je ovaj parlament doista e, predan borbi protiv klimatskih promjena. Nadamo se da će i komisija i vijeće slijediti na tom putu i naš cilj je e, ulična neutralnost do 2050. a to ne može biti nešto što je samo prazno obećanje. Željeli bismo također da se komisija više e, fokusira na to da migracija bude prilika za upravljanje demokratskim promjenama te da osiguramo da se zadrže kvaliteti e, standarda života. Sa e, humanošću integracijom migranata u naše društvo. Još jučer ovaj parlament održao raspravu o situaciji izbjeglica na grčkim otocima. I to je jasni primjer da ne smijemo gubiti vrijeme. Ovdje raspravljamo o dostojanstvu i životima tisuća ljudi koji čekuju, e, čekaju i očekuju solidarnost i odgovornost u ime Europske unije. Solidarnost također znači da ćemo trebati socijalni stup i prioritete i e, garantski fond te e, pravni okvir za fer minimalne plaće za naše radnike. Solidarnost znači također i da ćemo se morati fokusirati na europski projekt. Dakle, one koji su htjeli ispuniti naše standarde i zakone. Dakle, Stoga je potrebno otvoriti e, pregovore sa Sjevernom Makedonijom i Albanijom i solidarnost također znači da ćemo trebati jačati naše demokracije. Od tuda proizlazi i novi mehanizam za osiguravanje vladavine prava. Dakle, iskreno rečeno, moći ćemo sve to učiniti samo ako uspijemo postići sporazum o višegodišnjem financijskom okviru, pa pozivam vijeće da preuzme svoju odgovornost, da postigne sporazum o ovoj temi kako bismo mogli se suočiti s tim izazovima jer bez sporazuma nećemo moći provesti sve ove alate koji su nam potrebni na vrijeme. Naša je dužnost ispuniti naša obećanja, pa stoga pozivam komisiju i vijeće da se odazovu ove odgovornosti, a zajednički rad znači da ćemo stvoriti zajednički uniju kako trebaju naši građani. Na dvije minute, gospodin Čološ. mandat pentru comisie pentru A sada na početku mandata komisije e, i parlamenta Komisija i parlament e, doista imaju velike planove sa zelenim planom i digitalnom tranzicijom koji će se znatno odraziti i na gospodarstvo i način života u Europi. sada na početku legislativnog razdoblja puno će ovisiti o tome kako ćemo to provesti, a i nužni resursi za to trebaju biti identificirani. Potreban nam je jedan ambiciozan višegodišnji financijski okvir. Vjerojatno je da sredstva neće biti dovoljna da se dada odgovarajuća potpora privatnom sektoru i zemljama članicama u prestrukturiranju gospodarstva. Komisija mora predložiti rješenja za integrirane instrumente i u okviru MFF-a čekamo e, legislativne prijedloge u tom smjeru, ali to će morati biti rješenja jer e, Europska unija obično se kaže e, da je previše predloga uvozi e, uvozi i uvodi previše zakona, treba vidjeti kolika će biti stvarno dodatna vrijednost toga i koji će biti konkretni rezultat toga za građane i zemlje članice. A to treba biti ključni interes Europske unije. Dakle, očekujemo odgovarajuća rješenja i predloge komisije. Tu su i neki predlozi, na primjer, za e, postupanje sa e, migracijama za provedbu zelenog plana, te ćemo također kao e, klub iznijeti naše mišljenje o postupanju s umjetnom inteligencijom. Osim dobro stanja Europska mora svojim građanima pokazati da mogu ne samo putovati, slobodno putovati i raditi na cijelom teritoriju Europske unije, nego da posuda se poštuju vrijednosti i pravna država. Kada dođe do e, kršenja pravne države, konsekvence moraju biti jasne bez obzira na kojoj se, kojoj se državi radi. Radni program nije dovoljno dobar u tom pogledu, to nije dovoljno jasno. Velika Britanija od sljedećeg tjedna biti će treća država. Trebamo povući brojne konsekvence iz toga i pouke. Ako želimo poboljšati funkcioniranje Europske unije, a tu konferencija o budućnosti Europe može iznijeti puno novih ideja, moramo i dalje na tome raditi i komisija bi trebala kao partner parlamenta voditi ovu raspravu sa a, građanima. Europska unija koju želimo i koju ćemo dijeliti s građanima mora izgraditi jednu viziju i razna druga rješenja. Gospođa Keller, dvije minute. Zahvaljujem. It's a dramatic event that a member state would leave and it's an immensely sad one as well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 Zaista je prerano reći hoće li to biti dovoljno. To ovisi o detaljima vaših prijedloga, ali isto tako i o tome hoće li većina u ovom domu podržati ambicije klimatskih planova. Zbog toga će sve ovisiti o nama o nama ovisi koliko će toga EU postići u klimatskom smislu i koliko će doprinijeti globalnim nastojanjima da spasimo planet nakon što smo doprinosili njegovom uništenju u prošlosti. Komisija je i čuvar ugovora. I to ste spomenuli. Moramo paziti na to da države ne krše vladavinu prava. I zato trebamo stalno surađivati. Ove godine ćemo vidjeti u kojem smjeru će Europska komisija krenuti, a moramo kročiti hrabro prema novoj EU. Hvala. A sada Harald Vilimski ide. Jedna minuta. Samo malo, e, imamo e, zahtjev za e, poslovnikom. Mislim, ne želim ovdje sada po tri minute razgovarati o E, zastavama ili ne znam što. Oprostite, mislim niste u poziciji da e, o tome sada govorite, nije to vaša stvar. Osim toga nemamo mikrofon. Nemate e, uopće mikrofon, predsjednica je upozorila. Ovo su pitanja koja ćemo razriješiti, ali jedna stvar je sigurna. propisi su e, razriješeni i jasni to smo vidjeli i jučer kod rasprava o Brexitu. Riječ može dobiti samo onaj tko se drži e, propisa. Ako vam se ne sviđaju propisi, postoje e, putevi da se za to e, žalite, ali o tome nećemo raspravljati. Ako imate zastavu na stolu, ne možete dobiti riječ, dakle ne možete dobiti riječ. Još imamo zahtjev za pitanjem poslovnika. Pitanje poslovnika, izvolite. Ja bih htio znati na koji se to članak e, poslovnika pozivate kada ste prekinuli kolegu. Kolega e, je e, želio, je, si je uzeo za pravo proispitivati ili ismijavati stajalište predsjedništva e, i pravila ovog doma. To nema pravo, to smo više puta e, najavili e, i objasnili, pa ćemo sada vratiti raspravi. Riječ ima kolega Vilimski. Hvala, dame i gospodo. E, u brojnim prilikama kritizirao sam Europsku komisiju, ali ovaj puta ću ju hvaliti jer program Europske komisije doista je magičan. Ne znam, eto, tu se sada uspijeva obuhvatiti e, i pot, sve, ali potpuno e, e razriješiti i cijelu migrantsku politiku i također pitanja e, financijskih e, problema, ali što će stvoriti od nikuda je zeleni plan kojim će se izvući ljudima dodatni novci iz džepa. No, zapravo čini mi se nekako da je ovo Harry Potterska komisija koja e, zapravo koristi političke vodu metode. E, jučer su Britanci napustili Uniju, a ja danas apeliram na vas, ako ne želite da još jedna zemlja napusti Uniju, onda se doista morate koncentrirati na važne i velike zadaće, a to su migracije, azil, pa, priroda, e, oproste, e, privreda i monetarno tržište, a ne neke sasvim sporedne teme. Hvala. Gospođa Đuriš Niholsonova, izvolite. Program komisije ne želimo ovime e, nikako dovesti u pitanje, nego ga približiti građanima. Nekad e, to možda izgleda kao populizam, ali što je minimalna plaća. Treba će nam e, bar dvije godine baviti se time, ali neće dovesti dodatnu vrijednost, jer brojne zemlje članice već imaju taj koncept. Također i očekivanja građanja su velika prije svega što se tiče zemalja članica i novih zemalja članica. Neki e, očekuju da će sa a, e, preko noći dobiti veću plaću, a to će samo E, dovesti do velikog razočarenja i voditi će vodu na mlin e, populistima. E, doista cijenim pitanje dakle digitalizacije, demografske promjene, jamstva za djecu. Djeca trebaju pristupno dobrim uslugama. Nova komisija obećala je da e, će doći, donijeti nove propise, na to čekaju Slovaci i Austrijanci kojima je oduzet doplatak za djecu i doista dobivaju manje novaca za to. Gospođa Obri, tri minute. Hvala vam ovaj tjedan je izuzetno važan u povijesti Europske unije. Ujedinjena kraljevina odlazi. Najgore bi bilo iz ovoga ne izvući nikakvu pouku kada je riječ o odnosu Evropske unije i njezinih naroda. I to je ono što bi vas trebalo voditi u stvaranju vašeg programa rada. Želim vam govoriti o Lej koju sam upoznala tijekom prosvjeda mladih protiv klimatskih promjena. Ona ne vjeruje u zakon o klimi jer vaša, vaš program slijedi dogmu o rastu po svaku cijenu. Ljudi traže dosljednost. Jasno je da ona ne vjeruje u obećanja koja se tiču smanjenja C, emisija CO2. Ona je ljuta i zbog brojnih ugovora o slobodnoj trgovini koje će Evropska unija potpisati. Lea se nada da će se pomoći e, trgovini proizvoda koji ne štete klimi. Međutim, ovakvi prioriteti su nestali iz vaših e, programa. Nju zanima ekološka dimenzija, socijalna dimenzija. Trebali biste pomoći zemljama članicama da ulože u ekološku tranziciju. Potom sam razgovarala sa jednom medicinskom sestrom koja prosvjeduje protiv trenutnih izmjena mirovinskog sustava u Francuskoj. Nije jasno zašto se privatiziraju zdravstvene i javne usluge. Potom sam razgovarala s ljudima koji su izgubili posao zato što su njihove firme bile delokalizirane u druge zemlje. Oni bi htjeli čuti nešto više o minimalnoj plaći na diljem Europske unije. Potom su tu zakoni poput onih koji se tiču digitalnih platformi, koji stvaraju nova nesigurna radna mjesta. Tu su i razni drugi sugrađani kojima nije jasno zašto dolazi do rasta cijena, nije mi jasno kako lobisti mogu na taj način utjecati na, donošenje europskih zakona. Zanima me što je sa etikom u svemu ovome. Ovdje govorimo o nadi naših e, građana. Vi morate o tome povesti računa. Ne morate to učiniti za moj klub zastupnika. Učinite to zbog svih ovih koje sam navela u svom govoru. Za sve evropske građane koji ne žele vidjeti ponavljanje onoga što se već dogodilo i što je krivo za ovo današnje klimatske promjene. Hvala. Mislim, moramo se držati e, vremena govorenja, ali imamo još dodatnu točku dnevnog reda kako bismo riješili programa. Sljedeći je kolega Sinčić, minutu 30. Komesare Šefčeviću, spomenuli ste u svom programu Komisije za 2020. godinu, među ostalim, ulogu demokracije u vanjskoj politici ovdje se bavimo imamo često na dnevnom redu teme demokratskih standarda u indoneziji hong kongu boliviji venezueli zemljama afrike meutim demokracija nije dovoljno razvijena niti u zemljama europe ovdje u naem dvoritu. Reći ću vam to na primjeru hrvatske. naime. two thousand and fourteen godine mi smo imali five hundred zero vie biraa

Gospođa Nibler, minutu i 30. Dank, Frau Präsidentin, Herr Vizepräsident, liebe Kolleginnen, liebe Kollegen. Ich denke, die Kommission hat... Mislim da je komisija e, predstavila doista ambiciozan program za 2020. sa pravim fokusima, no kao što je već rečeno, sada dolazi pitanje provedbe i pritom govorim kvaliteta ide prije kvantitete. Dakle, bolje jedna ocjena učinka više nego jedan e, zakon ili ovaj propis koji će biti pretjerano opterećenje. O zelenom planu se puno već govorilo, pa ću radije nešto spomenuti nešto drugo. Na primjer, s jedne strane smatram da je dobro što ćemo uskoro već imati temelj za raspravu o umjetnoj inteligenciji, strategiju za podatke. E, također sam e, s veseljem pročitala da će se raditi i e, preradi direktive o kibernetičkoj sigurnosti i tako dalje. To će također biti važno za Europu. U ožujku također se veselim što će biti iznesena industrijska strategija i prije svega se veselim što će pritom e, fokus biti na malim i srednjim tvrtkama, u našim, naime u našem malo i srednjem poduzetništvu su e, radna mjesta, stvaraju se radna mjesta i e, obrazuju se mladi, stoga je važno da e, nova komisija upravo u tom području stavlja posebni naglasak. Te na kraju migracija je jedan od ključnih tema, također tu se veselim novim prijedlozima jer ako to, taj problem ne riješimo dugoročno ćemo samo imati problem u EU. uniji. Hvala, gospođa Bonafe, minutu 30. Hvala vam. Naš e, klub je nedavno predstavio naš program rada sa prioritetima. I drago mi je vidjeti da se brojni elementi našeg programa nalaze u programu komisije. Međutim, međutim, moram naglasiti da se što se tiče važnih pitanja, da više očekujemo. Očekujemo više o novom paktu o migraciji koji će u središte staviti solidarnost među državama te stvaranje sigurnih puteva dolaska u Europsku uniju. Očekujemo više o poštenom oporezivanju i naročito očekujemo više o vlastitim sredstvima i proračunu. Znamo da to ne ovisi samo o komisiji, već i o šefovima vlada i država ali bez sredstava će, malo ćemo toga moći učiniti. Primjerice o zelenom planu. Cijeli svijet gleda što ćemo s time. Dobro je za to i pozdravljamo ih tisuću milijardi, ali smatram da je potrebno ovdje dobiti svjež novac za fond za pravednu tranziciju, novac koji neće doći iz kohezijskog fonda ili fonda za poljoprivredu. Također, ukoliko u ovu tranziciju ne uključimo i nacionalne države nećemo postići rezultate koje očekujemo. U ovom programu nema govora o reviziji paktu za stabilnost i rast. Trebalo bi ga početi zvati pakt za rast stabilnosti, jer bez rasta nema stabilnosti, a do rasta dolazi ukoliko dajemo više fleksibilnosti državama po pitanju ulaganja, naročito ulaganja u ekološku tranziciju. To treba odvojiti od izračuna deficita. Pred nama su veliki izazovi. Uvjerena sam da zajedno doista možemo učiniti više. Kolega Asmani, minutu 30. Thank you, chair. Hvala. Ovog tjedna bio sam na komemoraciji u Auschwitzu Birkenau uz delegaciju EU-a. Danas smo čuli impresivne, jučer smo čuli impresivne riječi osobe koja je preživjela Auschwitz, Lilijane Segre. Ona nas je podsjetila na to kako izgleda svijet bez liberalnih vrijednosti. Podsjetila nas je na to da te vrijednosti ne možemo uzeti zdravo za gotovo. Antisemitizam na našem kontinentu još uvijek postoji. Vladavina prava još uvijek je pod pritiscima na europskom kontinentu. EU pozdravlja vladavinu prava i europske vrijednosti kao prioritete, ali ambicije nisu dovoljno. Trebaju nam konkretna dijela, mehanizmi za osiguravanje vladavine prava. Treba raditi i na tome da se održivo pristupa migracijama i da se preuzme kontrolu u vlastite ruke. Zato imamo novi pakt za azil i migracije EU-a, što predstavlja cjelovit odgovor na tu situaciju. Mi smo svoje napravili, ali treba i dalje djelovati. Moramo imati EU kao konkurentnu ekološku silu koja na svjetskoj pozornici ima gospodarsku vlast, ali i snažnu diplomaciju te snažnu politiku za sigurnost i obranu. Samo tako EU može biti snažan globalni igrač i zato Europsku komisiju pozivam da sve to prigrli i da održi svoje europsko obećanje. Hvala. Hvala vana, Heather Anderson. Jedna minuta. Dobar dan svima. Čast mi je što vam se mogu obratiti u ime škotskog naroda. Drago mi je da imam e, ovu iskaznicu zastupnice još barem četiri e, dana. Ovdje smo govorili o zelenom planu, o drživoj poljoprivredi, pesticidima, ZPP-u, ali znam da ćete nastaviti te rasprave bez nas i to kako treba. Možete zamisliti koliko je teško zemlji poput Škotske koja želi biti u EU i to je tri puta potvrdila, a sada ne može biti više dijelom EU-a bez vlastitog pristanka. Mi smo ne u ujedinjenom, nego u razjedinjenom kraljevstvu i kao narod sjećamo se svega. Mi smo otporan narod i nadamo se da ćemo imati zajedničku budućnost. Škotska će vlada sutra objaviti svoje strateške prioritete. Znamo da nam je budućnost u EU. Kada Škotska mora birati između dva, eh, dvije unije, bira uvijek europsku. Hvala. Hvala vama. Herom Riviere. Kolega je bio upozoren da će riječ dobiti samo oni koji se drže pravila. Pravila se nije držao pa je ostao bez riječi. Kolega e, Lundgren zato. A ne, skinuli ste zastavu, znači ostaće dolje, dobro, uz onda izvolite, izvolite kolega Rivier. Présidente, si j'incline à l'instant le drapeau français, ça n'est certainement pas... Hvala vam. Ja sam nakratko sklonio zastavu kako bih imao priliku obratiti se vijećnici. Ništa u poslovniku ne zabranjuje da držim e, francusku zastavu e, ovdje pred sobom. Imam na to ustavno francusko pravo. Vidjeli smo kamo ide e, evo, želja onih koji trenutno vladaju Europskom unijom. I Solženjicin je govorio o autoritativnim režimima, a mislim da njegove misli možemo primijeniti u ovoj našoj današnjoj stvarnosti. Obilježili smo oslobađanje od e, nacizma, gospođa Segre nam je pričala kako ju je ganulo na ulazu u vječnicu vidjeti e, sve zastave. E, mislim da ju nije posebno ganulo vidjeti isključivo evropsku zastavu. Narodi više ne žele ovakvu administraciju. I evo, u petak Britanci napuštaju Evropsku uniju. O vama će suditi povijest i ona će biti jako stroga. I ovaj prvi odlazak je prva rupa u ovom totalitarnom zidu koji ste izgradili. Kao što vidite, nemamo ništa protiv zastava, vidite ih e, sve vise iznad naših glava ovdje, ali e, propis je da ne mogu stajati na stolu. Gospodin Lundgren, e, jednu minutu izvolite. Zahvaljujem. Želim ovdje govoriti o jednoj stvari u kojoj stoji novi poticaj europskoj e, demokraciji, što je svakako težište za današnju raspravu. Dakle, Europska unija e, e, i ima vrstu demokracije kako ne postoji u drugim regijama. Mislim da nacionalno samoodređenje jest važan cilj kao i suverenost nacije, a u našem domu e, je propis da ne možemo isticati nacionalne zastave na sto. E, no, svakako će kod glasanja opet e, se unijeti zastave. Ako se želi to zabraniti, mora se biti ovdje prilično konzekventan u tome. Mislim, mogu ja prihvatiti odluku kako se kaže nema zastava e, u e, plenarnoj dvorani, onda, ne znam, možda ne bi smjela visiti ni ove zastave na, iznad stola predsjedništva. Mislim, oprostite, ali mi smo sada govorimo o radnom programu 2020. No, očigledno ste emocionalno opsjednuti ovim zastavama kada ste se za to odlučili iskoristiti svoje vrijeme govorenja. No, dobro. Gospođa Björk, izvolite. Hvala vam. Govorili smo jučer o Brexitu. I jučerašnjom odlukom se dovršio jedan eh, višegodišnji proces. Bilo je potrebno ovdje uputiti koju riječ samo kritike, međutim komisija se pravi kao da se ništa nije dogodilo. Europska komisija ovdje ne provodi ciljeve održivog razvoja UN-a. Mi smo potpisali taj dokument i ne možemo ovdje govoriti da je potrebno osnažiti ulogu Europe u svijetu pa onda raditi ovo. Htjela bih naglasiti tri stvari. Klima, i bioraznolikost trebaju biti nešto na čemu ćemo nastaviti raditi. To nisu samo ciljevi za razdoblje do 2050. Tu trebamo ispuniti 80% ciljeva do 2030. Potom jednake mogućnosti za sve. Dakle, pitanje minimalnih plaća, ne neke sitnice. U tijeku je velika sitnica, velika kriza, ispričavam se potom demokracija. To nisu stvari od kojih možemo odustati. To treba biti osnova našeg rada. Hvala vam. Riječ ima zastupnik Tenant. Hvala. Nakon povijesnog glasovanja sinoć kolega, kolegica je zamolila da ovdje pjevamo Old Lang Syne. Europski građani su naši prijatelji, oduvijek i zauvijek. Nemamo nikakvih problema s ljudima ovog nevjerojatnog kontinenta već imamo problema s političkim strukturama i institucijama kojima sutra kažemo s Bogom. Nećemo zaboraviti sve koje smo upoznali. All Lang je pjesma koju pjevamo na staru godinu. Kada se osvrćemo na staru, ali veselimo novoj godini. I ne gubimo svoje stare prijatelje, već stvaramo nova prijateljstva i donosimo nove odluke o budućnosti. U nadolazećim mjesecima imat ćemo intenzivne pregovore oni će se uglavnom baviti i programom rada komisije. Ovo će nažalost biti posljednji put da vam se obrađam i zato vam svima želim uputiti topao pozdrav. Koliko god se možda ne slagali oko nekih pitanja, ja ne odlazim uz zlu krv prema ikome. Toliko toga imam za reći, a toliko malo vremena da vam to kažem. Pa ću izdvojiti samo jednu stvar koja mi je srcu e, bliska. Reći ću to u duhu suradnje tiče se komisije i britanske vlade, a od ključne je važnosti meni osobno. Molim vas, nemojte ribare Ujedinjene kraljevine i EU-a koristiti kao nešto čime ćete se kockati i na temelju čega ćete pregovarati to se tiče iskrcavanja riba i to se tiče toga da ne biste trebali iznevjeriti ribare koji su toliko toga učinili za sve nas u proteklih 40 godina. Molim vas, ne izlažite ih dodatnoj patnji. I zato, eto, doviđenja političkoj uniji, ali dobar dan Novoj Britaniji i novim saveznicima, našim europskim susjedima. Molim vas, privedite to kraju. Neka naš novi odnos bude kakav treba biti, povežimo se i imajmo dobre odnose. S Bogom. Hvala vama, želim vam sve najbolje. Evo, dala sam vam malo više vremena jer nam se posljednji put obraćate, ali stvari moramo privesti kraju. A sada govori kolegica Dolors Monserrat, minutu i pol. Hvala lijepa. Danas nam je tema program rada Europske komisije 2020. To je važan program i mi ga podržavamo, ali jučer smo imali Brexit. Moramo učiti na temelju pogrešaka. Europa, Europa je važan projekat za mire i suradnju, ali euroskepsa raste i tako ugrožava ono što smo izgradili. Nemojmo imati samo zakonodavstvo i planove, bavimo se zaista politikom, branimo e, vladavinu prava, slobode i socijalnu ravnotežu odluke vijeća i zakonodavni akti trebali bi nas sve prisiliti da se držimo pravila. 2017. vijeće je radilo na sankcijama i restrikcijama vezanim uz vladu Madura, a nakon toga smo imali i gospođu Rodriguez i Pedra Sančeza koji je kršio propise. Imali smo i osobu koja je ušla na šengensko područje i španjolsko tlo protupravno što bi trebalo istražiti i vidjeti što se tu dogodilo. I Sanchez mora poštivati pravila koja postavlja vijeće. Kakvog smisla ima da mi ovdje nešto donosimo, a onda nam se države članice s time e, ne ponašaju u skladu. Hvala. Hvala. Sada zastupnica Dali. Hvala predsjednice. Tijekom proteklih nekoliko mjeseci SID je jasno e, govorio o tome da želi socijalne, ekonomske i okolišne promjene. Ovo bi trebala biti godina da se krene s radom na toj transformaciji o kojoj toliko često govorimo i u koju vjerujemo. Mi ne sanjamo o promjenama, vi, mi ih ostvarujemo. Političke odluke koje tijekom ove godine treba donijeti utrče put gospodarstvima koje želimo u državama članicama i to će nas dovesti do onih tehnologija tehnologija u koje želimo i moramo ulagati. Vjerujemo da države članice trebaju provesti nove mjere i nove politike. Naglasak treba biti na čistoj industriji, energetskoj učinkovitosti, čistom prometu na svim razinama i napuštanju fosilnih goriva. Moramo imati što je moguće manje emisija, ali kako bismo sve to postigli, moramo ulagati i moramo imati dovoljno financijskih sredstava. U to moramo usmjeriti financijska sredstva kako bi došlo do promjena za radnike i regije. To su odluke koje moramo donijeti u ime država koje zastupamo. Hvala. A sada zastupnica Mihajlova na jednu minutu. Hvala predsjednice, gospodine povjereniče. Ja bih kao prvo željela podržati glavne poruke koje ste iznijeli glede programa rada. Radi se o pravednoj tranziciji, tranziciji koja nudi brojne mogućnosti svakom građaninu, građanki, regiji i gradu. To su prilike koje omogućuju digitalnu, klimatski neutralnu, održivu Europu koja se temelji na vladavini prava, urednim migracijama i trgovinskim sporazumima. Europski građani vesele se konkretnom djelovanju s naše strane strane. Suradnja na programu rada područje na kojemu se trebamo dokazati. Moramo surađivati kako bismo ostvarili taj program i kako bismo građanima ponudili tranziciju koja će nam ojačati konkurentnost i poboljšati im život. Hvala. Hvala. Sljedeća Petra Suter. Jedna minuta, izvolite. Hvala predsjednice, gospodine povjereniče. Vaš je program rada vrlo istrpan, ali ja ću se ovdje baviti digitalizacijom. Obično radna mjesta na visokim razinama imaju muškarci, a mi želimo postići to da se tehnologiju koristi u svrhe poput prepoznavanja kancinoma i sl. Ali zato nam trebaju vrlo jasna pravila o tome kako se primjenjuje umjetnu inteligenciju. Isto vrijedi i za digitalne posrednike. Mi smo nažalost nedavno imali online postove u kojima se jasno glorificiralo terorizam i pozivalo na mržnju. Došlo je i do toga da se sadržaj spriječava od objavljivanja. Mi bismo trebali sačuvati slobodu govora, to je neupitno. Automatski filteri ne mogu nikada zamijeniti ljude koji donose prosudbu o tome. Gospodine povjereniče, treba uspostaviti ravnotežu između zaštićivanja i dopuštanja slobode govora. Mi ćemo se veseliti vašim prijedlozima u tom smislu. Hvala. Hvala lijepa. A sada Gospođa Bizotto, jedna minuta. Ha, što reći? Nalazimo se pred uobičajenom Europom koja ništa ne želi napraviti, želi prevariti Italijane uz pomoć svojih talijanskih saveznika kao što je demokratska stranka. Što je sa Libijom, što je sa novim valovima migranata, što je sa terorizmom? želite zato staviti e, novac Talijana u svoj džep, a kada je riječ o zelenom planu, to je najnovija prijevara. Platit ćemo puno, puno milijuna eura, a dobit ćemo puno manje novca nazad. Gentiloni, povjerenik kojeg su imenovali PD i pet zvijezdica, štiti li on interese Talijana ili štiti interese Njemačke i Francuske? To nije Europa koju želimo. To nije budućnost koju žele talijanski građani. Italija neće postati rob Brisela, Pariza ili Berlina. Neka vam to bude jasno. Hvala, Herman Terč, minuta. Puno hvala. Čestitam komisiji na izvrsnom marketingu i predstavljanju programa koji je u stvari samo zeleni plan. Govori se o tome da će se ostvariti velika postignuća, velik napredak u industriji, u proizvodnji, da će doći do korijenitih promjena na lokalnoj razini, da će se mijenjati pravila i zakonodavstvo i da je to nešto čime će se doprijeti do svih regija Europe. Nitko se ne smije pritom žaliti jer ga se onda percipira kao negativnog pesimista. Govorimo o golem količinama novca koje će se dodavati svake godine u proračun, ali radi se o ideologiji. Mi se u Europi suočavamo s golemim izazovima, a ovaj program rada temelji se samo na ideologiji i ograničavanju prava. Hvala lijepa. A sada Đinđusi, e, uh, minuta. Hvala. Bilo mi je drago vidjeti u vašem programu rada socijalni stup kao eh, glavni prioritet. Mi znamo da se na socijalnoj solidarnosti i ekonomskoj suradnji Europa zasniva, a sada sve više i više imamo periferne države članice koje se brinu oko toga kako funkcionira tržište, a to je neravnomjerno i da suradnja u stvari se svodi na izvor jeftine radne snage. Funkcioniranje jedinstvenog tržišta je ugroženo. Ekonomske i socijalne tenzije će se samo ojačati, ne budemo li se suočili s izazovima. To će se pogoršati digitalizacijom, koju vi i priznajete kao jedan od megatrendova u naše doba. Rješenje je jedino odlučna borba protiv razlika u plaćama i geografskim razlikama koje postoje na europskom tlu putem reforme kohezijske politike i solidarnosti država članica. Ne budemo li u tome uspjeli, onda će naša nekompetencija dovesti do porasta populizma. Iznijeli ste preporuke o socijalnom dijalogu putem kojeg treba privući socijal, eh, eh, civilno društvo i tu ste u pravu, ali ja bih iznio još jednu preporuku. Treba se savjetovati i sa regionalnim i lokalnim vlastima i općinama jer su to mjesta najbliža građanima i njih treba savjetovati pri odlučivanju. Hvala na pažnji. Hvala vama. Prihvaćate li plavu karticu gospodina Švaba? Gospodin Đinoši. Prihvaćate li to 30 sekundi? U redu. Uvaženi kolega, Mislim da smo se dogovorili da je pitanje koje želimo spomenuti, naime spomenuli ste da ljudi iz vašeg okruga su zlouporabljeni kao radna snaga. E, također Europska unija i vašem okrugu nuži veliku mogućnost bolje zarade i ljudi u drugim državama zemlje članice Europske unije Također, znači kako sada odabrati pravo, e, pravo rješenje i pravo ravnotežu? 30 sekundi za odgovor. Hvala lijepa na pitanju. Mislim da ste to dobro rekli. EU ima instrument koji služi tomu da se smanje razlike među državama članica to je kohezijska politika. Ja se samo brinem da ju se zlorabi i da to završava u e, rukama korumpiranih i projektima koji ne doprinose konkurentnosti. Mislim da EU ima važnu odgovornost da mora nadzirati kako se troše kohezijska sredstva i to mora završiti u projektima za obrazovanje, za razvoj i sredstva se trebaju koristiti za poboljšanje gospodarstva u državama članicama. Hvala. A sada gospodin Melo. Minuta i pol. Hvala lijepa. Poznato nam je kako stvari izgledaju u Portugalu i Španjolskoj pogotovo u plinskim projektima, projektima koje zagovara komisija, a nema ih u programu rada. Ono što nam je poznato je i to da se radi o programu rada koji je jako važan za energetsku sigurnost u Europi. Mnoge europske zemlje ovisne su o Rusiji, tako dobivaju pristup prirodnom plinu. Micanje takvih projekata sa popisa iz programa rada nema nikakvog smisla. Želim da nam Europska komisija objasni zašto je donijela takvu odluku. I još nešto želim reći o VFO-u. Tu se vode vrlo složeni pregovori zbog Brexita ne znamo hoćemo li imati VFO za 2021. Europski parlament čak poziva na e, dodatni plan koji će podržati kohezijsku politiku u nadolazećem razdoblju. Što se tiče energetske neovisnosti i Rusije, Ove probleme možemo riješiti budemo li se povezali preko Iberijskog poluotoka. Kohezijska su sredstva također vrlo bitna. Kohezijska sredstva trebaju biti prioritet, a o tome bi trebali čuti više od komisije, posebno kada je riječ o prirodnom plinu. Hvala vam, zastupnica Fricon, izvolite. ja, Ja, jetzt Europa ska Hvala vam. Europa se treba suočiti sa svojom budućnošću. To znači globalizacija, digitalizacija, ali znači i borbu protiv klimatskih promjena. To su sve veliki izazovi, ali također imamo i puno prilika. Program rada komisije naznačava jednu snažniju, socijalniju Europu. Povećavamo ambicije, želimo jačati socijalni stup prava, tu su jednake mogućnosti za sve, jamstvo za najmlađe, ali tu nedostaju poneke stvari. Smatram da je potrebno imati jasnije definicije kada je riječ o radu na nepuno radno vrijeme, kada je riječ o ugovorima, o radnim ugovorima, Potom je tu zaštita okoliša. Naši građani žele imati i čist okoliš, ali i sigurna radna mjesta. Hvala vam. Zastupnica Ajer, izvolite. Hvala vam. Hvala vam na predstavljanju ovog programa rada koji odgovara ambiciji koje je već predstavila predsjednica von der Leyen i mi je ovdje u vječnici. Tu je pravo inicijative parlamenta također važno. U to moramo uključiti naša saznanja, ali i statističke podatke. Ja sam ovdje nova u parlamentu i primijetila sam da kad, kad jako kasno dobivamo e, vijesti o nekim promjenama. Tu je primjerice registar svih rashoda iz europskih programa, a mi iz parlamenta tu nemamo pristupa tom programu. Potom politički jedan primjer. Mediji su dobili podatke vezane uz koristi od jedinstvenog tržišta po zemljama članicama. Riječ je o osjetljivim podacima. Znamo naime koje su stajališta pojedinih zemalja vezana uz pregovore VFO. Gospodine povjereniče, mi ovdje imamo isti cilj, mi smo partner na kojeg možete računati i zato bih htjela da nam zajamčite da ćete zastupnicima dati sve informacije koje su im potrebne za njihov rad. Hvala vam. Prihvaćate li eh, plavi karton eh, kolegice Grapini? Izvolite.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 Jedan konkretni primjer. Nedavno se vodila rasprava o proizvodima e, različite, odnosno dvojne kvalitete. Komisija je izdala e, izvješće koje su napravili stručnjaci, ali koji je platila komisija e, novcem poreznih obveznika. I komisija je kasnije rekla da je to izvješće tajno mi smo se zalagali za to u odboru IMCO da ipak dobijemo rezultate te studije jer mislim da nije dobro da komisija nije transparentna u ovom pogledu kod studije koja je plaćena novcem poreznih obveznika. E, gospođa je. Ja ću zabilježiti ovo što ste istaknuli, draga kolegice. Dann erhält als nächstes das Wort Idemo dalje, zastupnik Giegold ima riječ. Hvala predsjednice, e, potpredsjedniče Ševčević. Radni program komisije načelno zacrtava pravo težište, naime klimat, zaštitom od klimatskih promjena i e, borbu protiv klimatskih promjena do nove snage Europske unije i naše privrede. To je naravno ispravno, ali istovremeno radni program ukazuje na jedan nedostatak, naime previše općeniti slab kad se govori o provedbi pravne države u Europi. Mnogi su građani izgubili e, poštovanje od, pred time da je Europa zajednica vrijednosti jer e, neki temeljne prava kao sloboda medija, borba protiv korupcije E, negdje se gazi e, bezobzirno i to na to komisija ne, ne može samo gledati i nije dovoljno ovdje e, samo govoriti nego potrebne su konkretne sankcije a one u vašem programu nisu dovoljno jasne ovdje očekujemo da ćete poduzeti konkretne mjere jer će inače građani izgubiti povjerenje i poštovanje prema našoj velikoj Europskoj uniji Gospođa jednu minutu. Um Ovdje se ponovno radi o europskom stupu socijalnih prava. Jedan je e, osiguranje od, e, za nezaposlenost. To nas e, sve više vodi putem unije transfera. To nema ništa sa unijom transfera, mislim sa socijalnom unijom. Mislim, puno je toga učinjeno u prošlim razdobljima, a nitko za to nije kažnjen. Naime, mi smo recimo Njemačka je najveće e, gospodarstvo i najveći neto platitelj, ali kako izgleda sa socijalnom pravdom? Neto plaće su od uvoženja eura pale za 10%. Mi smo jedina zemlja u kojoj neto plaća pala. Starost, e, siromaštvo u starosti se udvostručila i rasti će u sljedećim godinama. Sve više ljudi žive na ulici u Njemačkoj, ali si ne mogu priustiti stanovanje. I e, također su i ni, najniže plaće pale, ali je zato najam za 50% porastao. Tako to izgleda u, bogatoj zemlji Njemačkoj, najvećem neto platitelju, najvećem gospodarstvu u Europi. E, socijalna pravda mora ostati ključna. Gospođa Tomašić, jednu minutu. Hvala lijepa, gospođo predsjedavajuća. dosadašnje predstavljanje programa rada novog saziva Europske komisije puno je floskula od socijalno pravedne tranzicije na europski zeleni plan preko gospodarstva u interesu građana do promicanja europskog načina života. puno se priča o tome koliko je europski zeleni plan ambiciozan ali se nerado spominje koliko će on koštati građane unije. što se tiče gospodarstva u interesu građana pa u interesu je građana svako ono gospodarstvo koje zapošljava i stvara proizvode i usluge koje zadovoljavaju potrebe potrošača i poduži kvalitetu života. europsko je gospodarstvo to bilo zapravo i dosada. europski način života još je jedan u nizu romantičnih izraza iza kojih se krije birokratska definicija koju bruxelles nastoji nametnuti svim državama članicama. taj naš način života treba biti onakav kakvim ga žele europski narodi a ne briselska birokracija. hvala lijepa. Hvala, jednu minutu. Uvažene dame i gospodo, e, nova komisija zacrtala si je brojne ambiciozne ciljeve, ali želim ukazati na jedan poseban cilj a tu se radi o tome da zajednički nadzorni organi trebaju dobiti više vlasti da ograniče moć oligarha. No u Slovačkoj e, je uslijed nedavnih događaja oko toga e, izgubilo E, život dvoje mladih ljudi, novinari njegova djevojka Dafne e, Galicija na Malti. I to samo zato što su e, se obratili javnosti sa informacijama o ljudima koji su uzimali europske novce, a koji su se zbog toga pobojali za svoj novac. Stoga bi mi bilo drago kad bi na kraju 2020. postigli napredak e, u zaštiti financijskih interesa Europske unije. Uz to, za to komisija ima moju punu potporu. Zastupnik Andriju, izvolite. Merci, madame Hvala vam. Gospodine povjereniče, želimo postati e, klimatski neutralni do 2050. Istovremeno moramo biti inovativni u pronalaženju rješenja za klimatske promjene i svi zajedno moramo doći do tog cilja. Međutim, brinu me tri stvari. Prije svega proračun. Revizorski sud procjenjuje da će trebati tisuću milijardi godišnje za ispunjenje ovih ciljeva, a Komisija predviđa tisuću milijardi za razdoblje od deset godina. Zanima me gdje ćete pronaći sredstva za ovu tranziciju. Drugo pitanje dosljednosti. Ne možemo se s jedne strane boriti za okoliš, a s druge nastaviti potpisivati ugovor o slobodnoj trgovini sa područjima na drugom kraju svijeta. Deset tisuća kilometara prelazi, prelaze određeni mesni proizvodi dok ih imamo istovremeno ovdje i u Europi. Ovo je vezano i sa socijalnim pitanjima. Ekologija i socijalna pitanja su povezana. Socijalna pitanja se uopće ne nalaze u vašem prijedlogu i to jednostavno ne možemo prihvatiti. Hvala vam. Zastupnica Šaranzova, jedna minuta. Hvala vam, gospodine potpredsjedniče. Hvala vam na ovom programu rada i na važnosti koju ste dali digitalnoj transformaciji. Potrebna nam je ambiciozna digitalna politika koja će omogućiti našim tvrtkama da rastu, da inoviraju a to će omogućiti našim sugrađanima da iskoriste sve blagodati koje će proizaći iz digitalne transformacije. Moramo se uključiti u te struje, postati veliki igrači kako bismo zadavali globalne standarde. Pozdravljam također prijedloge vezane uz umjetnu inteligenciju i podatke, revizija kibersigurnosti te digitalno obrazovanje. Ključno pitanje je kako ćemo regulirati digitalni svijet. To neće dominirati samo u ovom programu rada, već i tijekom cijelog vašeg mandata. Tu moramo dobro ustrojiti stvari. Odgovor na naše probleme nije uvijek više zakonodavstva, već bolje zakonodavstvo. Hvala vam, zastupnica Deli. Uvaženi zastupnici, gospodine povjereniče, jučer sam, a i prije toga, spominjala da su pred nama hitna pitanja vezana uz e, borbu protiv klimatskih promjena. To je prava uzbuna i to se mora uzeti u obzir. Nećemo spasiti planet sa listom dobrih želja. Ne možemo čekati još jednu godinu. Moramo započeti već ove godine to sa snažnim mjerama, naročito u sektoru prometa. 30% emisija dolazi iz ovog sektora. To je jedini sektor u kojem nije došlo do smanjenja emisija. Htjela bih da se pozabavimo, da dovršimo dosje o koje se tiču kamiona. To se mora dovršiti. Trenutno imamo situaciju gdje se ne može donijeti odluka u vijeću i ovaj dosije je blokiran. Pozivam komisiju stoga da izradi novi, novi prijedlog kako bismo dobili odgovarajući zakonski tekst koji se bavi dakle teškim vozilima. Hvala vam zastupnik e, Dare. Hvala vam. 2020. je ključna godina za Europsku uniju. Komisija će se morati uhvatiti u koštac sa novim izazovima, dakle višegodišnji financijski okvir, Brexit, a imat će samo 11 mjeseci da se dovrši mm, postupak izlaska Ujedinjene kraljevine iz Europske unije. Stoga moramo učiniti sve što možemo kako bismo tijekom tog postupka zaštitili interese naših malih i srednjih poduzeća kako bismo zaštitili naše geografske oznake porijekla. Što se tiče budućeg VFO-a, komisija je predložila da se dvostruči proračun za program Erasmus. Predsjednica von der Leyen je predstavljajući prijedlog svjesna obaveza koje je preuzela pred građanima. Lako je davati obećanja, ali teško ih je ispuniti. Hvala vam. Hvala vam. Zastupnica Kempa, izvolite. Hvala vam. Gospodine povjereniče, vi ste E, spomenuli sve ono što je, što nas čeka u bliskoj budućnosti, ali potrebno je preći sa riječi na djela. Koje su mjere koje ćete konkretno donijeti? Vidjeli smo da nas dijeli i program e, Sjeverni tok, Nord Stream. Moramo također imati, za, imati zagarantiranu opskrbu plinom. To su sve stvari o kojima valja povesti računa. Potrebno je da se ovime pozabavi i Europska komisija. Mi želimo biti u Europskoj uniji, želimo da je to unija koja prije svega poštuje e, sve, e, sva stajališta država članica. Zašto se, zašto se miješate unutarnje stvari država članica? Zašto, vas e, se, zašto se uopće bavite ovlastima koje, koje pripadaju državama članicama? Zašto to dovodite u vezu sa proračunom? To je put koji će dodatno pojačati razlike između nas. Hvala vam. Riječ ima zastupnica Glavak. Thank you, ezdeset i neto je godina od rimskih ugovora kolegice i kolege podsjećam vas nato a svijet je danas nestabilniji nego ikada prije. klimatske tehnoloke i demografske promjene mijenjaju naše drutvo i na nain ivota. moramo se usredotoiti gospodine povjerenie na jednakosti i stvaranje prilika za sve i za ene i za mukarce europljane s istoka zapada juga ili sjevera mlade i stare europski zeleni plan primjerice sastoji se od forty seven kljunih mjera u sljedeih deset godina on će mobilizirati najmanje bilijun eura dakle tisuu milijardi ulaganja očekujemo na podruju zatite okoliša i klime. to je ona investicijska strana. gospodarstvo u interesu graana koje navodite je naelo jednake plae za jednak rad koji će biti temelj za nove europske strategije za ravnopravnost spolova

poštovana gospođo predsjedavajuća gospodine povjereniče pozdravljam predložene inicijative komisije ali očekujem ispunjenje visoko postavljenih ciljeva naročito tranziciju prema ekološkoj i održivoj europi. ključna će biti uloga regija i lokalnih zajednica koje treba uključiti u procese pogotovo u fond za pravednu tranziciju

zadnji dan za Ujedinjenu kraljevinu u Europskoj uniji. Međutim, nešto me jako zabrinjava. Sa Ujedinjenom kraljevinom mi smo super sila, imamo u toj zemlji najbolja sveučilišta, bez njih Evropska unija postaje patuljkom. Imamo važna sveučilišta Cambridge, Oxford sveučilište u Londonu, svi oni napuštaju danas Europsku uniju. Ukoliko pogledate zadnja, zadnji popis najuspješnijih sveučilišta na svijetu, u njih prvih 15 imate čak njih 11 e, u Ujedinjenoj kraljevini. Dakle, oni su u vrhu Dakle, u svjetskom vrhu tek jedan, jedno sveučilište iz ostatka Europske unije se nalazi na tom popisu. Govorimo o ekonomiji znanja, inovacijama, a ipak ne ulažemo u svoju sveučilište. Evo vidjeli smo da e, program rada komisije uopće ne spominje niti jednom riječju sveučilište. Ovo je doista prava kriza za Europu. Moramo postati obrazovna supersila ukoliko želimo uspjeti. Hvala vam, zastupnica Strik.

E, ništa što se tiče migracija zato što se trenutno radi na tim pitanjima. A ono što je najvažnije je da se pronaće rješenje za ovu slijepu ulicu u kojoj smo se našli kada je riječ o distribuciji izbjeglica i zato bih zamolila i komisiju i države članice da konačno ovdje dobijemo pravednu raspodjelu tražitelja azila. I to traži distribuciju e, podnositelja zahtjeva koje ćemo prebaciti izravno sa vanjskih granica Europske unije. Tamo se organizira dakle analiza tih zahtjeva ja bih vas zamolila da ne idemo tim putem, to će značiti još više hotspotova, dugotrajne postupke, dugotrajno zadržavanje i ja zato podržavam zahtjeve zelenih, dakle za trenutnom distribucijom tražitelja azila. I bilo bi dobro da počinjemo provoditi pravila koja već imamo vezano uz ovu temu kako bismo doista imali harmonizirani sustav e, koji će se baviti obradom azila i pravedan sustav distribucije. Hvala vam. Kolega Fest, želite riječ ili ne? E, ako se držite pravila. Kolega Fest, jedna minuta. Hvala. E, e, gospođa Bali, da je riječ zastupnicima parlamenta samo ako za zataje svoju lojalnost prema svojoj zemlji. Očigledno. žao mi je, ako ćemo ponovno sada voditi raspravu o ovoj temi, onda vas ipak molim da poštujete autoritet predsjedništva. To nije moja odluka, to je odluka predsjedništva, to je još već jučer tako najavljeno. Dakle, ako imate primjedbu na to, to učinite na odgovarajući način prema predsjedništvu. E, ovo nije nova rasprava. Sad je već, mislim, stvarno previše toga. Versuchen Sie es, bitte. Ja. Jetzt. Gut. Dobro. Onda neću govoriti o kritici prema vama, nego o kritici predsjedništva, nego kažem da upravo je juče e, upravo ta ista Europska unija u odnosu na E, odlučila o pravama narodima i kultura o e, zastavama, ali e, upravo su Britanci zbog toga povukli konsekvencu iz toga i izašli iz Europske unije, zacijelo će i drugi narodi pratiti taj primjer. Nadam se da će to učiniti i Njemačka, to bi bilo doista lijepo jer time ne bi završila samo počinjenje Njemačke, sve samo zadovoljno Europske Europskoj uniji, nego eh, i također eh, ne vjerujem da ste mu upravo dala još dodatnih 11 eh, sekundi za ovo. Pogledajte, iza mene stoje sve naše zastave na koje smo doista ponosni. Kolega Mondra, jednu minutu. Zahvaljujem predsjednice. Jučer je bio žalostan e, dan koji smo obilježili jednom žalostnom zajedničkom pjesmom. I evo, sad već nam e, nestaje engleski pomalo kao lingva franka. Kao jezik zajedničkog razumijevanja. A on je temelj našeg međusobnog razumijevanja. Možda možemo iskoristiti Brexit e, gdje je sada E, engleski jezik kojim razgovaramo i koji je prihvatljiv e, svima. Ne znam, možda e, ne znam, a kada svi govore svojim vlastitim jezicima niko ne sluša. No dobro. E, da ima puno ambicioznih ciljeva u e, predlogu komisije, ali ništa o engleskom kao lingvi franki. Ne znam, e, postoji li neka namjera da se promiče zajedničko razumijevanje putem jednog jezika umjesto ove babilonske kule? Hvala kolega Lange, jednu minutu. Hvala predsjednice, potpredsjedniče. Dok sam evo sada gledao program e, komisije s prioritetima, mislio sam da možda mi nije sve izašlo iz printera, jer e, vanjska, e, vanjska gospodarska dimenzija, reforma svjetske trgovinske organizacije. Dobro, to se možda može dogoditi negdje u budućnosti, ali to nema ništa, nikakve veze sa E, vanjsko-ekonomskog osiguranja zelenog plana niti provedbom e, ciljeva održivosti Ujedinih naroda u vanjskoj trgovinskoj politici. Dakle, pitam komisiju gdje su ciljevi državog razvoja u trgovinskoj politici? Kako će ići dalje sa ovim fondom za prilagodbu e, poreza na CO2 na granicama? E, gdje su zapravo fer e, lanci dostave koji će, koji će podupirati globalno ciljeva održivog razvoja? Sve je to nešto na čemu još treba raditi, zar ne? Obrigado. E, dobar dan e, svima. Sada bih riječ dao gospodinu Botosu na jednu minutu. Uvaženi zastupnici, Radni program Komisije za 2020. sadrži punu inicijativu za zdravlje i e, hranu Europske unije, strategija od polja do stola, borba protiv raka i tako dalje. Slažem se sve njima time, no u programu komisiju nedostaje jedna važna inicijativa koja povezuje građane i time upravo potrošač e, dobiva mogućnost da odabere hranu koju želi kupiti. To može biti jedan e, važan faktor u borbi protiv određenih bolesti. Naime, moramo osigurati da svi europljani, bez obzira na njihovu razinu obrazovanja, dobiju odgovarajuće informacije za izbor živežnih namirnica koje kupuju. Zato je važno da dobijemo inicijativu za označavanje namirnica prema sustavu semafora sa dodatnim informacijama i dodatnom vrijednošću za ljudsko zdravlje kako bi građani i njihovo zdravlje mogli biti na prvoj e, e, i najvišoj razini političke agende. palavra Hvala. gospodine Rus, jednu minutu, izvolite. Oh, Dank u voorzitter. Green Deal is onze nieuwe... Hvala. E, Europski zeleni plan je doista nova strategija rasta. To stoji u programu komisije za 2020. No jedno što znamo je da će nas koštati 11,5 milijardi. No što to točno znači? Što to znači za građane i tvrtke? To ne znamo. U međuvremenu zeleni plan će se pretočiti u zakon e, koji i taj će proces e, postati nepovratan e, i ekonomiju će dakle voditi komisija to je ta jedna e, igra u sjeni ko, u kojoj će europski birokrati utvrđivati što je zeleno, što je smeđa, znači još više birokracije, više Europske unije. A klima će se iskoristiti da Brisel prigrabi još više moći. E, plansko gospodarstvo, kako su se jedva riješili 30 godina naši kolege iz Istočne Europe. Znači više novaca i više moći u Briselu nikada očigledno nije dosta, a demokracija je davno nestala. Nije to ono što građani žele. Dakle, putem ove politike mnoge će zemlje članice slijediti Britance. Hvala. Gospodin izvolite. Hvala. Potpredsjednik Šefčević, trebamo za početak reći da su naši ključni prioriteti ono što je komisija uzela u obzir. To je globalno dobar dokument, dobro odrađen posao potpredsjedniče. No, e, Nemojmo pogriješiti, ovo jest važna rasprava i važan dokument, no sve riječi koje bi E, mogle e, voditi dalje europski projekt su već napisane ili izrečene. Sada moramo djelovati kako bismo bili u prvim redovima borbe protiv e, emisija i osigurati da nitko ne bude ostavljen. Ne možemo pobijediti u ratu protiv karbonizacije sa vojskom nezaposlenih, a tranzicija neće biti pravedna ni učinkovita ako ne bude išla preko naših granica. Moramo biti solidarni, potrebno nam je gospodarstvo koje radi za ljude i moramo dopuniti, dovršiti ekonomsku monetarnu uniju. No kako bi bilo što od toga bilo relevantno, moramo naše riječi potkrijepiti novcem. Kraj je vremenu za lijepe riječi, sada nam trebaju sredstva, financijska sredstva, znači trebamo dogovoriti jedan snažan višegodišnji financijski okvir. Hvala. Gospodin Tank. Hvala e, predsjedniče e, povjereniče. Komisija je došla kao geopolitička komisija, no sa prvim geopolitičkim događajem u Iraku nije rečeno ništa, niti sa onim e, carinama koje prijeti, kojima prijeti tam, Trump zbog poreza o digitalnim uslugama. O tom niste rekli ništa. E, ne znam hoćete li o svim ovim pitanjima koje ništa nije spomenuto i dalje šutiti. Mislim, plan je ambiciozan, ali imat ćemo sukobe sa Sjedinjenim državama, Kinom, e, Sjedinjenim državama, na primjer, e, i što je tu sa pitanjem proračuna i potpore za nezaposlene. Sve su, kod svega toga mi smo na vašoj strani, ali samo ako ste spremni do kraja provesti ovu stvar. Europska E, socijalno tržišno gospodarstvo je mnogo slobodnije od e, jednopartijske države Kine i poštenije od kartelskog kapitalizma Amerike, ali može se postići samo ako ćemo se doista snažno boriti za slobodnu i održivu Europu. Treba nam komisija koja će djelovati snažno i hrabro. vam agora dar Hvala. A sada otvaramo postupak e, slobodnog javljanja za riječ. Prijavio se cijeli iz e, govornika, pa molim da se držite dodijeljenog vam vremena, dakle jednu minutu po osobi kako bi što je više kolega moglo dobiti riječ. Gospođa Grapini, izvolite. Mulțumesc, domnule Sigur će nas Zahvaljujem. Pa iznali ste nam ovdje program koji svakako nitko ne može osporiti. E, ja osobno smatram da to nije nužno realističan program, no svejedno slažem se sa svim ovim točkama. No imam jedno pitanje što se tiče određenih aspekata. Svi programi u kojima radimo zajedno vi, vijeće i mi trebaju u središte staviti građana. No, kod kohezijskih programa, kohezijskog programa smatrate li doista da nakon mjera iz prethodnog legislativnog razdoblja su doista izjednačene regionalne razlike? Što ćete učiniti da se to postigne? Naime, svi građani trebali bi imati ista prava. A što se transparentnosti tiče još jednom konkretno, E, rekli ste da imate sodnu strategiju za pravnu državu. Možete li e, to detaljnije reći, reći što je točno, e, što točno u tom smislu podrazumijevate. Hvala. Domnule președinte, am privit programul Comisiei. Zahvaljujem Gospodin Bašesko. Hvala. Kada pogledamo prioritete, pitamo se otkuda će se namaći novac za sve to. Tu imamo eh, ambiciozne programe, želimo klimatski neutralnu Europu, želimo zaštititi okoliš, želimo program 5G, želimo europsku vojsku, želimo također i provedbu socijalnog stupa jednostavno ne mogu vjerovati da može postojati toliko istovremeno visokih prioriteta kad pogledamo koliko zapravo za to imamo novaca. Naime, zeleni plan također treba odgovorno sagledati. Jedna milijarda u deset godina, to u svakom slučaju nije ni približno dovoljno. Pa dođete u Rumunsku Rumunjsku gdje ćete vidjeti rudnike. Čomaž i I Također trebate još i pogledati koja, e, koja e, tamo vlada nezaposlenost i siromaštvo u tom području. Gospodje Markeš. Hvala predsjedniče. E, program Europske komisije za bolje zakonodavstvo E, zapravo je više manje ključ e, isti, a i tu ne vidim zapravo ništa novo. Komisija kaže da će koristiti tehnologiju i umjetnu inteligenciju. Kako ćemo uspjeti poboljšati vaše usluge i strukturu a što se tiče fondova zajednice? Možda ih možemo koristiti kao pristup za male i srednje tvrtke a da pritom recimo e, znamo da nove tehnologije, umjetna inteligencija mogu pomoći i europskim institucijama i približiti ih e, građanima. Što možete reći o tome? Hvala. Sljedeći govornik, e, gospodin Čuhotaru. Ja sam iz Rumunjske i imam tri zahtjeva za Rumunjsku. Prvo Schengen, to zapravo ništa ne bi koštalo, ispunili smo sve uvjete, a još uvijek nismo u Schengenskoj zoni. Zatim što se tiče infrastrukture u Jašu, postoji jedna bolnica koja je jako važna rumunskim građanima. Ovdje doista nedostaje sredstava koja treba osigurati za one koji su nas izabrali u Europske parlamente. Ne želimo dalje čekati. E, zatim e, poljoprivredne e, subvencije koje moraju biti ujednačene za sve zemlje članice. Mislim da će me tu podupriti i drugi i nadam se da ćemo iznaći dobre rješenja kako bi ova tri cilja doista postala prioriteti za komisiju. Zahvaljujem. Hvala svima što ste se držali svog vremena. Sljedeći govornik gospodin Ruiz Vesa. Hvala. Ja doista podupirem e, program komisije i pozdravljam što ste si zacrtali visoke prioritete i za konferenciju o budućnosti Europe. Znam da to osobno podupirate i da želite da to bude ambiciozan cilj i s toga gledišta, kao što su rekli i drugi kolege, na primjer Ska Keller koja je još uvijek ovdje, ono što se dogodilo juče sa glasovima, odnosno glasanjem za Brexit, to doista znači da se trebamo ujediniti i krenuti prema političkom jedinstvu u Europi. Doista moramo e, poslušati velike klube ovog parlamenta koji žele ići prema političkoj integraciji. Jer upravo je to ono što nam je e, što su nam europski građani e, rekli da žele na posljednjim izborima. Zahvaljujem. Gospođa Markeš, minutu, izvolite. Zahvaljujem. E, želim za početak zahvaliti potpredsjedniku Ševčeviću što nam je prezentirao program komisije 2020. sa svim detaljima kako bi parlament u potpunosti mogao shvatiti koja je ambicija e, komisije u prvoj godini rada. Nažalost, e, Šteta je što nema širi višegodišnji pristup, no vidimo točno što komisija namjerava poduzeti u sljedećoj godini. Imam dva pitanja koja, na koje želim ukazati, to su kraća pitanja, ja znam da ne stignem pitati više. Prvo, e, o što se tiče ovog izazova pred e, komisijom za zacrtavanju temeljnih, e, temeljnog E, prihvaćanja europskog projekta od strane europljana. Demokracija je e, najbitniji projekt kao interinstitucionalnost. A drugo pitanje je financiranje svih tih projekata. Drugo, hoće li je, e, odnosno europske institucije biti će vjerodostojne samo kada građani shvate da politički prijedlozi koje iznosimo imaju odgovarajuće financiranje da ispune E, svoje ambicije. Nadamo se da će komisija u proračunskim pregovorima stajati uz parlament. Hvala. E, gospodin Fernando Lopez Aguilar. Hvala. Potpredsjedniče, kada pogledamo prioritete za radni program Komisije 2020. E, znači imamo tu promicanje europskog načina života, europsku demokraciju koju utječu na kompetencije odbora Libe kojom ja predsjedam. Postoje tu pitanja koja još nisu a, e, razriješena, to je e, vladavina prava i demokracija e, koji trebaju biti u tom koji moraju imati instrument koji će biti objektivan i isti za sve, a drugo trebamo veću transparentnost, bolji pristup dokumentima, već 20 godina pokušavamo to razriješiti, ali još uvijek nismo. Dakle, potrebno nam je obvezujući mehanizam koji se temelji na solidarnosti, kojim će se ažurirati Dublinska uredba, i time će se najbolje iskoristiti financiranje za migracije i azil kako bismo se mogli baviti ovom krizom i humanitarnom tragedijom u Grčkoj. Znači moramo doista pogledati direktivu o e, facilitaciji e, i e, E, baviti se borbom protiv kriminalizacije humanitarne pomoće, također e, moramo pomagati zemljama sa najosjetljivim granicama. Hvala. Hvala. Kolega Miller, jednu minutu. Bog e, wielu słusznych celów powinna w większym zakresie... Zahvaljujem. Komisija bi trebala obratiti e, više pozornosti socijalnim e, i e, radnim aspektima našeg djelovanja. Govorim o minimalnoj plaći i osiguranju u slučaju nezaposlenosti. U nekim zemljama u Europi doista postoji minimalna plaća, no takva minimalna europska plaća plaća treba biti povezana sa e, prosječnom plaćom i treba biti barem e, njezinih 60%. Osim toga, mislim da komisija treba uvesti digitalni porez. Naime, komisija bi mogla iskoristiti postojeće odredbe u ugovorima i e, od povući se unatrag od, od potrebne jednoglasnosti u vijeću što bi bilo Eh, lakše nego davati parlamentu legislativu, legislativnu inicijativu. To bi bilo jednostavnije od revizije ugovora. Hvala. Gospođa Monika Silena Gonzalez, jednu minutu, izvolite. Zahvaljujem, predsjedniče, povjereniče. Pozdravljamo što je među vašim prioritetima u radnom programu 2020. imate zeleni plan zbog klimatske e, krize koju već e, objavio parlament. No istovremeno vjerujem da bi se komisija trebala usredotočiti na vanjsko djelovanje kako dakle branimo međunarodno humanitarno pravo, kako jačamo razvojnu suradnju i humanitarnu pomoć. Naime, znamo da zemlje koje nisu doprinjene globalnom zagrijavanju upravo najviše pate od E, utjecaja klimatskih promjena i klimatske krize. I neke zemlje već e, su krenule prema zaštiti pojedinaca e, ljudi koji su raseljeni zbog klimatskih promjena kao i brojne deklaracije u tom pogledu. Mi znamo da u klimatskom programu povjerenče radite i na zaštiti raseljenih osoba, prisilno raseljenih osoba i kako ćemo onda kako je stav prema klimatskim izbjeglicama u Europskoj uniji. Hvala. Gospodin Belko, jednu minutu. Ja bih htio nastaviti e, ovo pitanje o borbi Europske unije protiv e, porezne prijevare i izbjegavanja poreza. Kao što znamo, rasprava o ovom pitanju sada e, je fokusirana na OECD, ovaj to je u redu, no problem je što se ne možemo nadati povoljnom ishodu ovih rasprava koji će nama biti zadovoljavajući. Neke zemlje OECD-a biti će protiv toga. Jedna stvar koju možemo učiniti je da e, naše europske članice OECD iznađu zajednička stajališta, što nije uvijek tako. Dakle, pozivam komisiju da iskoristi političku svoju političku snagu da iznađe zajednički položaj Europske unije da da utjecaj i utječe na ishode rasprava na razini OECD-a. Zahvaljujem. Hvala. Gospođa Pereira, jednu minutu. Zahvaljujem. E, Socijalna zelena propaganda u ovom programu je jasna, no ipak mi se čini da ne, nismo dovoljno fokusirani na rast u našoj vlastitoj zemlji, socijalni razvoj i da, promiče se ovdje zeleni plan, ali ne shvaća se da e, rast nije postignut i da je, da je fokus na neoliberalnom predatornom sustavu e, koji zlorabi naše ekološke i prirodne resurse i kojemu je cilj eksploatacija i sve druge e, štetne politike koje promovira Europska unija. Puno je kritika upućeno od strane Komisije Portugalu u odnosu na minimalnu plaću i europski semestar kao i jedinstvenu valutu. A čini se da ćete vi to samo produbljivati na štetu naših država. Želim, e, dakle, portugalskom narodu najaviti da nažalost e, tako dalje e, više neće moći ići. Hvala. Povjereniče, rekli ste u e, svojem programu da će se Eh, jačati demokracija putem akcijskog plana za demokraciju kako bi se jačala demokracija i borba protiv vanjskih prijetnji. Jučer sam bio u zatvoru u Španjolskoj gdje niz katalonaca već eh, par godina u zatvoru. To je zapravo krajnje kršenje demokracije ono što se ondje događa. Naime, to nije netko od e, izvan Europe, radi se o španjolskoj, španjolskoj vladi, španjolskom pravosuđu. Oni imaju problem sa e, razdvajanjem grana vlasti i, sa e, ukidanjem građanskih prava. I to unutar Europske unije. Pa mi recite povjereniče, što će oko toga raditi Europska unija? Jer to je zapravo čista sramota. Hvala lijepa. Posljednji govornik u spontanom javljanju je kolega Dača. Hvala lijepa. Povjereniče Ševčović, Iznijeli ste ovdje prezentaciju o vrlo ambicioznom programu rada koji bi mogao biti uzor ostatku svijeta, ali transformacija uvijek mora biti pravedna. To moramo osigurati. Tijekom prelaza na ekološko gospodarstvo ne smijemo iz vida izgubiti pojedinca. Vi ste govorili o fondu za pravednu tranziciju i to jest dobar mehanizam, ali moramo razmišljati o regijama koje su u nepovoljnijem položaju i o tome da se državama omogući osmišljavanje projekata u tu svrhu kako bi sredstva završila recimo u Poljskoj ili u Slovačkoj koje će biti na većem udaru tranzicije. Tamo imamo gospodarstvo koje se temelji na nuklearnoj energiji, na fosilnim gorivima, na ugljenu i plinu. Trebamo ujediniti snage i osigurati da transformacija bude pravedna i jednostavna. Hvala lijepa svim zastupnicima i zastupnicama. A sada ćemo zaključiti raspravu. Dajem riječ Marošu Ševčoviću. Hvala lijepa gospodine predsjedavajući, uvaženi zastupnici i zastupnice. Hvala vam lijepa na živoj raspravi i na svim javljanjima za riječ. Mogu sada potvrditi da i ovom raspravom odražavamo pri, što su prioriteti programa rada. Hvala vam na riječima ohrabrenja, ali i na pojedinostima koje ste posebno istaknuli, te o nedostacima za koje smatrate da nisu navedeni u programu. Nadam se da ćemo na svemu zajedno raditi. Mislim da E, slogan kojim je predsjednica komisije krenula u novi e, posao predstavlja nešto za čime se trebamo voditi. Moramo imati Europu koja teži tomu da postigne više. Zajedno to i možemo postići. A sada ću se nadovezati na gospođu Nibler i gospodina Markeša koji su rekli da je jako dobro imati ambiciozne programe, ali da je u ovom trenutku još važnija pravilna provedba. To je nešto što sam čuo u brojnim vašim javljanjima za riječ. Sve ćemo ovo ozbiljno shvatiti i ozbiljno se povezati sa suzakonodavcima i sa vama, te na taj način ostvariti svoj program. Imali smo i ovdje emotivan osvrt na jučerašnju sjednicu koju smo svi nazočili. Moramo se pozdraviti sa svojim britanskim prijateljima. Postavljeno je pitanje na koji način reagirati na izazov s kojim smo se jučer suočili. Odgovor je bolja Europa, čišća, konkurentnija, bliža svojim građanima. Ja vjerujem da započinjanje na konstruktivnom radu na ovom ambicioznom programu predstavlja dobar prvi korak za postizanje ambicija. A sada ću se nadvezati na ono što je rekla zastupnica Nikolsonova, koja je posebno isticala izazove koje imamo sa minimalnim plaćama. Želim ponovno naglasiti da je naš prijedlog postavljanje okvira za određivanje minimalne plaće Naravno da ćemo provesti široko savjetovanje sa socijalnim partnerima i sa svim državama članicama. Isto tako uzet ćemo u obzir nacionalne tradicije i kolektivno pregovaranje. Vjerujemo da svi u EU zaslužuju pravednu plaću i da ćemo to vrlo osnovno ljudsko pravo koje je važno za sve europejce na ovom kontinentu i postići. Mi Trenutno provodimo istraživanja i izvijestit ćemo parlament o rezultatima iz Austrije kada završimo svoja istraživanja. Gospođa Brije govorila o mehanizmu prilagodbe za ugljik. Želim ju uvjeriti u to da u svom programu za 2021. imamo i taj složen zadatak koji zahtjeva dosta pripreme i dobre mehanizme, a mi smo spremni za vrlo intenzivnu međunarodnu raspravu na tu temu. Moramo razgovarati i sa Kinom i ostalim velikim silama koje su ambiciozne koliko i mi. Morat ćemo uzeti u obzir sve mehanizme vezane uz ugljik, čak i ako se drugi s nama ne slažu. Trebamo poticati druga velika gospodarstva da se potrude smanjiti svoj ugljični otisak kroz svoja gospodarstva i kroz svoju proizvodnju. Brojni od vas isticali su važnost vladavine prava. Ja se pritom s vama u potpunosti slažem. Ova komisija uistinu je predana osiguravanju i poštivanju vladavine prava na jednak način u svim državama članicama. Želim također uvjeriti zastupnicu koja je o tome govorila u vrlo važnu činjenicu, a ta je da će komisija tražiti potpuno poštivanje. Pritom obje riječi naglaziram vam potpuno poštivanje povelje o temeljnim pravima, posebno kada je riječ o prepoznavanju lica i umjetnoj inteligenciji. A što se tiče intervencije gospodina Armanija, na kojoj zahvaljujem, i što se tiče ostalih konstruktivnih observacija, želim posebno istaknuti antisemitizam. To nam je tema bila i jučer. Tu smo saslušali vrlo emotivno, osobno svjedočanstvo preživjele. To je nešto što će biti izuzetno važno u radu ove komisije. Gospodin Garigano govorio je o programu rada u svjetlu činjenice da odlazi Ujedinjena kraljevina i da time velika sveučilišta koja su bila dijelom našeg obrazovnog područja također odlaze. Želim ga uvjeriti da mi radimo na tome da se ostvare dobri kontakti sa e, britanskim sveučilištima i e, znanstvenom zajednicom. Jednako tako vas želim uvjeriti da će europsko obrazovno područje postati stvarnost i zaživjeti u stvarnosti te da ćemo naglasak staviti na programu za vještine, a program ćemo predstaviti već ove godine. Gospođo Hajer, želim vam reći da su nam procjene učinka jako važna tema niti jedan važan zakonodavni prijedlog nećemo iznositi bez dobro provedene procjene učinka jer one su izvor odgovora na sva važna pitanja i e, izvor argumentacije prema onima koji se protive E, tim zakonodavnim aktima. E, sve ćemo pripremiti do kraja ove godine i relevantne informacije predočiti svima ovdje. A sada nešto na temu siromaštva. To je tema koju su nekoliko ko kolega otvarali. Mi ćemo raditi na određivanju minimalne plaće, to sam već spomenuo, a dakako da ćemo raditi i na jamstvima za djecu. Neki od vas su to istaknuli kao vrlo važnu mjeru. Uz pravilno financiranje pokrenut ćemo val obnove širom EU-a, čime ćemo smanjiti stakleničke plinove, ali i poboljšati kakvoću života, posebno onih koji žive u socijalnim stanovima. Želimo, želimo im smanjiti račune koje plaćaju za grijanje, za hlađenje, za struju, što moraju pokriti na kraju svakog mjeseca. Gospodine Belka, ozbiljno pristupamo i problemu izbjegavanja poreza, te smo se povezali sa partnerskim zemljama iz OECD-a. Uz okvir OECD-a i mi ćemo poduzeti sve nužne korake vezane uz provedbu. Želim vas uvjeriti i u to da ako izostane globalni sporazum, Europska unija će nastaviti sama. Nećemo čekati, nećemo samo strpljivo e, stajati po strani i svjedočiti tomu da se porezi ne plaćaju kako treba. Poštovani zastupnici Frizen, također želim poručiti da ćemo se temeljito posavjetovati sa svim socijalnim partnerima i poštivati sva pravila vođenja socijalnog dijaloga jer samo tako možemo postići najbolje rezultate. Što se tiče proširenja, vrlo smo jasno već govorili o tome da osmišljavamo novu metodologiju i da imamo važan samit u Zagrebu koji organizira Hrvatsko predsjedništvo. Želimo dati novi zamah i novu energiju u proširenju. To se odnosi i na Albaniju i na Sjevernu Makedoniju i one jesu prioritet e, ove komisije. Što se tiče tranzicijskog fonda i VFO-a. Želim sada zaključiti, gospodine predsjedniče. E, brojni zastupnici i zastupnice otvarali su ovu temu. Kada sam govorio o 2,5 milijarde eura fonda za pravednu tranziciju. Govorio sam o novom novcu, to je dodatni novac uz prijedlog VFO-a koji je već iznesen, koji vam je svima poznat i na temelju kojeg je komisija spremna ući u pregovore s vijećem i osigurati dostatna financijska sredstva za sve sastavne dijelove svoga programa. Na svima je nama to da iskoristimo ta sredstva tamo gdje je to najpotrebnije. Moramo naći nova radna mjesta za ljude koji su radili u e, kopima i koji su radili u sektoru fosilne energije. Moramo pomoći i gradovima i regijama i svim građanima. Slažem se također u potpunosti svima vama koji ste isticali važnost ambiciozne perspektive višegodišnjeg financiranja. Gospođo Nibler i svi ostali, svi nas potičete u tome da izradimo dobar višegodišnji financijski okvir, a imat ćemo izvanredni samit u kojemu će ta perspektiva biti glavnom temom osmislimo i iznesimo snažnu argumentaciju pred svojim vladama u svojim državama. To jest potrebno, to je potrebno brzo jer smo svakim novim mjesecom sve više u situaciji da ugrožavamo svoj program. Dakle, još jednom zastupnici i zastupnice, hvala vam svima na doprinosu. Imamo strukturirani dijalog koji će uslijediti na odborima i siguran sam da ćemo tako ući u pojedinosti o svim programima čemu se i radujemo. Hvala vam lijepo lijepa. Nuno Melo se javlja za riječ. Hvala predsjedniče. Gospodine potpredsjedniče komisije, mislim da ste propustili odgovoriti na neka moja pitanja. Pitao sam o energetici i o Iberijskom poluotoku, te plinu. Ja bih volio da mi odgovorite na postavljeno pitanje. Možda je to bio samo slučajni e, lapsus, ali molim vas da mi pokušate odgovoriti. Siguran sam da će povjerenik s radošću odgovoriti na pitanja. uz zaključne napomene potpredsjednika došli smo do kraja rasprave i možemo prijeći na sljedeću točku dnevnog reda. Ta je točka izjava komisije o odgovoru Europske unije na razaranje uslijed poplava u Španjolskoj. Molim sve kolege i kolegice da budu disciplinirani i da se drže dodijeljenog vremena kako bismo mogli glasati na vrijeme. Za početak dajem riječ predsjedniku komisije, gospodine Ševčević. Izvolite. Hvala lijepa gospodine predsjedavajući. Ja vjerujem da je tema koja nam slijedi nešto što jasno odražava stvarnost u kojoj živimo, stvarnost klimatskih promjena. Razaranja su uistinu bila strašna. Ekstremne vremenske prilike sve su češća pojava, a i sve su snažnije. Suše poplave i požari više se ne događaju samo na Mediteranu, već i u Irskoj, Španjolskoj i širom cijele Europe. Ovo najnovije razaranje, oluje glorije u Španjolskoj, najnovije primjere. Ljudi u Španjolskoj pate zbog tog razaranja. Zbog toga upućujem izraze duboke sučuti svima koji su izgubili svoje najmilije. Europa stoji uz svoje e, španjolke se. Sada vidimo da se događaju teška razaranja, a putem Fonda za solidarnost želimo pomoći lokalnom stanovništvu da obnovi infrastrukturu i da počisti. Samo trenutak imamo problema sa prijevodom na španjolski. Moramo to riješiti. Radili sve kako treba. Radi. U redu. Onda možete nastaviti. U redu. E, ja bih e, sada možda ponovio dio koji se odnosi na Španjolsku. Dakle, Europa sada stoji uz španjolski narod i imamo alate za pomoć nakon ovakvih prirodnih katastrofa. Želimo pomoći lokalnom stanovništvu da obnovi ključnu infrastrukturu, da počisti područje i da očuva svoju kulturnu baštinu. No, fond solidarnosti nije hitan instrument i potrebno je neko vrijeme da bi se sredstva mobilizirala. Parlament i vijeće moraju odobriti sredstva nakon što Europska komisija napravi pregled zahtjeva za sredstvima. Nakon što se riješi situacija na terenu, slijedi procjena štete i je li to nešto što prelazi 1,5% regionalnog BDP-a. To je ključan preduvjet za uspješno korištenje sredstava solidarnosti. Španjolskoj su poznate sve te procedure, a komisijine službe su im na usluzi za dodatne upute ili podršku ako to bude nužno. Treba procijeniti i zahtjeve Španjolske dobivene u e, studenom koje se odnose na četiri španjolske regije koje su trpile štete tijekom rujna 2019. Očekujemo ažurne informacije o najnovijoj prirodnoj katastrofi i avansno plaćanje 4,7 milijuna eura. Ta sredstva pristižu uskoro. Za buduće situacije se moramo bolje pripremiti i učiniti više. Ovo što se u Španjolskoj dogodilo tek je najava onoga što nam slijedi zbog klimatskih promjena. Novi fond za solidarnost dobro došla je pomoć nakon prirodnih katastrofa, ali moramo učiniti i više. Zato je u proteklih godinama komisija već i naglasak stavila na prevenciju, adaptaciju i upravljanju rizicima. Što se tiče kohezijske politike, upravljanje katastrofama i rizičnim situacijama mora se provoditi na lokalnoj razini jer je tu i prva reakcija. Tako se sprječavaju budući gubici i tako se doprinosi održivom razvoju. U ovom razdoblju 2014. do 2020. Kohezijska politika je uložila velika sredstva u sprječavanje i upravljanje rizicima. Uslijedile su erozije tla, požari, potresi i suše moramo sada dobro usmjeriti sva financijska sredstva i pokrenuti sustave ranog uzbunjivanja, pripremiti smjernice, podići svijest i osmisliti smjernice za održivo upravljanje šumarstvom šumama. Isto tako moramo raditi na eko infrastrukturi i sprječavati poplave u urbanim područjima. Komisija je osmislila smjernice i ohrabruje svoje države članice u procjenama rizika koje su nužne kako bismo sprječavali nepovoljne utjecaje poplava. Jednako tako treba pripremiti opremu, infrastrukturu i omogućiti edukaciju za civilnu zaštitu. Europskim sredstvima se također rješava sustav ranog uzbunjivanja i intervencije. Putem satelita i ostale infrastrukture možemo dobiti pouzdane informacije o ekstremnom vremenu i možemo doprinijeti reakciji u slučaju poplava. Na taj način možemo i hitno reagirati na lokalnoj razini kako bi se dijelilo pouzdane informacije i koordiniralo reakciju i intervenciju. Uz to u kohezijskim programima osiguravamo fleksibilnost. Izmjene programa se mogu brzo unositi i ispregovarati tada kada je to najpotrebnije. Dakle, kada nešto treba mijenjati, to je moguće učiniti čak i u ovom financijskom razdoblju. Europska komisija predlaže i kohezijsku politiku nakon 2020. s naglaskom na vrijeme i klimu. Prevencija i pripravnost uključuju opremu, infrastrukturu, skloništa, rano uzbunjivanje i edukaciju za jedinice civilne zaštite kada je to nužno. To su mjere koje treba riješiti širom Europe. Hvala. Hvala vam na eh, ovim novom govoru. A sada krećemo sa govorima Molim vas da se držite vremena koje vam je dodijeljeno. Prva ima riječ Monserrat Dolores. Ja moram se prisjetiti svih osoba koje su izgubile živote zbog ovih poplava. E, svima e, prenosim našu ljubav i našu sučud. E, Španjolska je i sada i prije nekoliko mjeseci doživjela strašne oluje i mnogi građani su ostali bez svojih polja, bez svojih kuća, bez svoje imovine došlo je do velikih gubitaka i e, prirodnih i gospodarskih. Za naš ekosustav i za naše gospodarstvo e, poput recimo ušća rijeke Ebro e, koji gdje a Španjolska je treći proizvođač riže na svijetu. Upravo su tamo nastale najveće štete, izgubljen je ured u vrijednosti od oko 4 milijuna eura. U Valenciji su citrusi i stočarstvo izgubili do 63 milijuna eura. Baleari su ostali bez svojih plaža i kao brojne ostale regije u Španjolskoj koje su pogođene poput Kasilje La Mancha, Andaluzije ili Aragona. Potreban nam je hitan odgovor od strane španjolske vlade. Španjolska vlada mora vrlo brzo ocijeniti situaciju u pogođenim zonama, mora mm, zatražiti fond solidarnosti od Europske unije i proglasiti katastrofu u tim područjima. Europska unija nam mora pomoći i mora aktivirati Fond solidarnosti i kohezije mora raditi za veći proračun kako bismo imali dovoljno resursa koji će e, spriječiti ovakve rizike za naše poljoprivrednike i stočare. Moramo imati ambiciozan zeleni plan koji će zaštititi naše poljoprivrednike. E, moramo ulagati u unapređenje infrastrukture i u čišćenje naših šuma i e, rijeka kako bismo uspjeli barem donekle se zaštititi od budućih meteoroloških fenomena. Španjolci koji su žrtve ovog ovog nevremena ne mogu više čekati ni jedan jedini dan i e, mi ćemo stalno pozivati Europsku uniju da e, pomogne e, svim ovim ljudima. Nećemo nikada odustati od toga. Hvala vam. Sada riječ ima gospođa majstre Kristina. Hvala vam. Hvala. Evo, u tek nekoliko mjeseci ovog saziva ovo je već treća prirodna katastrofa, o kojoj razgovaramo u Europskom parlamentu. I bojim se da neće biti zadnja, zato što klimatske promjene su stvarnost i to je nesumljivo. A to se najviše vidi u ovim nevremenima koje su se dogodili u Španjolskoj. Prema podacima Europske e, unije, više od 500 tisuća osoba u Europskoj uniji je izloženo ovakvim fenomenima i poplavama, a 2,2 milijuna ljudi u Europskoj uniji e, riskira poplave. Ovo nije problem samo Španjolske, ovo je problem svih, a budući da je to zajednički problem, valja ga uzeti u obzir ozbiljno. Treba raditi na mjerama kako to spriječiti, ali isto tako jako je važno da se odmah počne s primjenom fonda solidarnosti. Treba pokazati da je i to kohezija i da naša zemlja može dobiti potporu Europske unije, baš kao i svaka druga zemlja koja će to biti potrebno. Pazite, naši poljoprivrednici su doživjeli golemu štetu. Postoje neke stvari koje ne možemo vratiti, kao što su ljudski životi, ali Europa bi trebala biti uz nas i ne prepustiti sve te obitelji i sve te sektore da se sami nose sa svim ovim posljedicama kao što je rekao gospodin potpredsjednik, brzina i fleksibilnost. To je ono što tražimo kad je riječ o primjeni ovog fonda. Hvala vam. Hvala vam. A sada riječ ima gospođa Perez na jednu minutu. Hvala vam gospodine predsjedavajući, hvala i vama povjereniče. E, Oluja Gloria je pogodila Španjolsku i ostavila strašne posljedice. Imamo općine u e, Valenciji, na Baleari, u Kataluniji, u Aragonu e, koje su doživjele golemu štetu i što se tiče infrastrukture i što se tiče polja. Nestale su plaže, e, nasadi citrusa i tako dalje. I sve to u onim regijama koje uvelike ovise o turizmu i o poljoprivredi. A to nije izolirani fenomen stručnjaci nas e, upozoravaju da će ovakvih događaja biti sve više. Zbog toga danas od komisije tražim da osmislimo konkretne prijedloge. Ja predlažem tri stvari. Prvo, fond solidarnosti. Moramo ga aktivirati, ali ako ovakvih stvari bude sve više, moramo i povećati proračun tog fonda kako bismo uspjeli e, pokriti potrebe svih onih koji proživljavaju ovakve tragedije. Drugo, ubrzati procedure ne možemo imati dugačke administrativne procedure, a u Španjolskoj e, poljoprivrednici čekaju još uvijek da im se isplati e, naknada za štetu koja je nastala još do prethodne oluje. I zatim moramo raditi na e, sustavu za prevenciju rizika od prirodnih katastrofa. To je ključno ako želimo spasiti živote. I na kraju istaknimo solidarnost jer je upravo sada Uh, upravo nam je sada ona najpotrebnija. Hvala vam. Dijana Riba i Gina na uh, riječ na jednu minutu. Hvala vam. Prošle godine je Oluja Gloria uh, strašno pogodila Kataluniju i ja, 13 osoba je izgubilo živote i e, stvorila je golemu poljoprivrednu štetu, a to je naravno posljedica klimatskih promjena. Oluja Gloria je uništila jako velik broj plaža i infrastruktura smještenih blizu mora i stvarilo, stvorilo jako velike štete e, na ušću riječe rijeke Ebro. Prema prvim procjenama štete iznose 74 milijuna eura samo u Barceloni i 16 milijuna u primarnom sektoru Katalonije. Moramo reagirati brzo i tražimo od španjolske vlade i od Europske komisije tri stvari. Kao prvo, da se hitno aktiviraju resursi iz e, Fonda za regionalni razvoj kako bi se mogla sufinancirati popravak ovih šteta. Drugo, spomenuli su to i ostali fond solidarnosti. A na kraju tražim da se treba napraviti e, specifičan plan za e, sredozemlje i e, ušće rijeke Ebra. Hvala vam svima. Hvala vam. A sada riječ ima Marko Dreostor na jednu minutu. Hvala vam gospodine predsjedavajući. Najprije želim izraziti solidarnost Španjolskoj i kolegama iz Španjolske zbog strašnih poplava koje su doživjeli prošle godine. Ja sam izvjestitelj e, za mehanizam Europske unije za civilnu zaštitu, želim istaknuti koliko je važno raditi na sprečavanju prirodnih katastrofa. To obavezno moramo učiniti kroz kulturu prevencije i predviđanja i to uz pomoć inovativnih e, strategija koje će nam pomoći da izbjegnemo ili da barem umanjimo društvene ili ljudske e, troškove koje izazivaju ovakve dramatične katastrofe. Još jedan važan čimbenik je e, edukacija ljudi, građana, ali i volontera iz civilne zaštite. I u tom smislu Mm, mm, slažemo se s onima što je predloženo u novoj uredbi. Na kraju želim zahvaliti volonterima koji su svaki dan na raspolaganju i e, uvijek su spremni pomoći kada god se dogode ovakve katastrofe. Hvala vam. Hvala vam, a sada imamo postupak javljanja za riječ. Riječ ima gospođa Villanueva Ruiz. Gloria je jako pogodila sredozemnu obalu, Kataluniju, Mursiju, Baleare, Valenciju. Sve su to teritoriji koje je Oluja pogodila. 14 je osoba poginulo, na desetke su ranjeni. Gloria je izazvala strašne štete na infrastrukturi, na domovima, na eh, imanjima, na poljoprivrednim imanjima a želim istaknuti da su za to djelomice krivi i neodgovorni i korumpirane vlade koje nisu poštivale određene nisu poštivali određene odredbe prilikom izgradnje davanja dozvola za izgradnje zgrada. O, moja je zemlja od 2000, zapravo u 2019. E, proživjela stvarno ozbiljne poplave. Trebali bismo napraviti vrlo dobar e, balans svih, sve štete koja je nastala. Dakle, tražimo da se što brže aktivira. Zatim tražimo konkretne mjere protiv e, mjere protiv korupcije u urbanizmu i e, mjere koje će pomoći u ovoj i mjere koje će nam pomoći da se nosimo sa budućim prirodnim katastrofama. Hvala vam. Sada riječ ima gospodin Komin i Oliveres. Izvolite na jednu minutu. Hvala vam gospodine predsjedniče. Prošli tjedan su e, obale Valencije i Katalonije doživjele strašnu oluju koja se zove paradoksalno Gloria. E, oluja je pogodila i Kataloniju, e, zatim jedan dio francuskog teritorija, zatim Mursiju, Andaluziju i Aragon. U Kataloniji su općine Hirona i još neke druge bile posebno pogođene. Nesumnjivo je za to odgovoran su odgovorne klimatske promjene. U slučaju rijeke Ebra stvar je pogoršalo mm, situacija u ušću tog e, te rijeke. Moramo reći da Španjolska ne ispunjava odredbe iz okvirne direktive o vodama. Već godinama e, zastupnici iz Katalonije traže da se delta bolje čisti. E, taj je, to je ušće izgubilo sada jako puno teritorija i voda je ušla duboko na kopno. Gloria je izazvala 14 smrti. Izgubljeno je 14 tisuća hektara je završilo pod vodom. Što predlaže komisija kako bismo pomogli e, Kataloniji da oporavi u oporavku ovih ranjenih teritorija? Hvala vama sada riječima uh, gospodin Gonzales Pons. Ne možete ni zamisliti što prolazi moja zemlja. Poplava je katastrofa. Poplava je katastrofa, a dve poplave u mjesec dana su nešto neopisivo. Više od 1,5 milijardi eura je šteta nastala u Valenciji samo u prosincu. 62 milijuna eura samo u poljoprivredi. Izgubljene su polja, e, mostovi, ceste, izgubljeni su ljudski životi. A što je s europskom pomoći? Ne stiže. E, E, sredstva iz Fonda solidarnosti za poplave u rujnu još uvijek nije aktiviran, a strukturni fond nije e, iskorišten niti za čišćenje riječnih tokova, niti za bilo što drugo. Pazite, klimatske promjene neće utjecati samo na nas. Mi smo bili prvi na redu, ali bit ćete i vi žrtve. Ovo će se ponoviti. E, ovakve štete se mogu izbjeći. Potreban nam je e, plan za e, jedan park u Valenciji koji bismo mogli izgubiti ako ne budemo pazili. A sredstva za tranziciju u poljoprivredi ne moraju voditi računa samo o tome da se poljoprivreda mijenja, već da se i priroda mora prilagoditi novom načinu gospodarstva, a ovi, ove štete treba nadoknaditi jer nije u redu da poljoprivrednici Eh, i gube svoje poslove i da ljudi gube svoje živote. Hvala vam. Ja sve kolege lijepo molim da poštuju one koji su se javili za riječ. Molim vas da budete tiho. A sada riječ dajem kolegici Rodriguez Pinjero na jednu minutu. Hvala vam. Hvala vam. 14 je osoba izgubilo svoje živote. Ovo je drugi puta u četiri mjeseci da naši gradovi, plaže i polja trpe od ovakvih strašnih poplava, a sve je to posljedica klimatskih promjena. Najviše je pogođena Valencija. To je moja izborna jedinica i to je zapravo dio koji je najranjiviji u Europi. Europska unija mora reagirati hitno, mora stati uz bok građanima i raditi sa Španjolcima te iskoristiti sva moguća sredstva koja imamo na raspolaganju u fondu kako bismo kratkoročno riješili ove probleme. Ali osim toga moramo djelovati i srednjeročno i dugoročno kako bismo u budućnosti umanjili posljedice klimatskih promjena. Stoga, gospodine povjereniče, ja lijepo molim komisiju da osmisli klimatsku strategiju koja će biti specifična za sredozemlje, Evo, nemam više vremena. E, delta Ebra, e, more u Murci, park u Valenciji su e, teritoriji koji imaju golemu ekološku vrijednost i koji moraju biti zaštićeni. I svi moramo na tome raditi. I moramo zaštititi sve naše, sve naše građane i njihove živote. Građani to od nas očekuju i ne smijemo ih napustiti. Again, Kolege, molim vas još jednom, poštujte govornike. Molim vas za tišinu. Posljednji na mom popisu je gospodin Pospišil. Izvolite, imate jednu minutu. Kolege, molim vas, budite tiho tako da možemo završiti našu raspravu. U protivnom ćemo morati odgoditi glasanje. E, ću riječ kolegi Jiriju Pospišilu. Na jednu minutu, izvolite. Hvala vam, gospodine predsjedavajući. Evo, ja ću nastojati biti kratak. želim izraziti svoju podršku i svoju solidarnost eh, građanima Španjolske. I želim poručiti da špa, eh, Njemačka, pardon, komisija mora pomoći što je prije moguće. Mi smo u Češkoj uvijek imali vrlo eh, dobar, dobru suradnju sa fondom i jedini problem na koji smo naišli je bilo to što su postupci trajali jako dugo. Stoga molim komisiju da ubrza ove postupke za Španjolsku. E, ovaj je fond stvarno jako dobar instrument, a, ali ako zemlje članice moraju čekati šest mjeseci da im stigne novac, to stvarno je problem. Smatram da bismo trebali e, reformirati taj fond solidarnosti. Zato što će klimatske promjene tražiti e, sve više sredstava zato što ćemo zbog klimatskih promjena trebati sve više sredstava. Isto tako morat ćemo pronaći mehanizam kako odgovoriti na fleksibilniji način ako je potrebno nekoliko mjeseci da se e, revidira, da se analizira neki zahtjev i onda još dok novac dođe pa to potraje od 6 do 9 mjeseci, to je stvarno predugo. Molim vas, pomognite Španjolskoj i pobrinite se da sav taj instrument bude što učinkovitiji kako bi svi morali što manje čekati e, na taj novac. Hvala vam, e, dobro A sada smo došli do uh, Catch the Eye. Prva ima riječ uh, Roza Esteras Feragut. Hvala vam. Oluja Gloria je pogodila Španjolsku i sredozemlje prošli tjedan. Balovi od 14 metara u Balearima su pogodile e, i uništile kuće, šetnice, ceste, mostove, luke u Španjolskoj e, su zatvoreno, zatvorene. E, neke su osobe poginule, neke su nestale. Šteta je golema. A sve to naravno ima posljedice i na građane Eh, na gospodarstvo i na društvo. Santanji, Felanjic su samo neke od općina na Balearima koje su strašno nastradale u toj oluji. Tražim da se aktivira fond solidarnosti. Nedavno je u prošlom sazivu taj fond nešto izmijenjen kako bi se izmijenili dugotrajni postupci. Moramo sada pokazati europsku solidarnost prema Španjolskoj i prema ovim regijama. Hvala vam. let Kolege, još jednom vas lijepo molim da poštujete govornike i da dovršimo sve one koji su se javili za riječ u Catch the Eye. Riječ ima kolegica uh, eh, Omsgilel na jednu minutu. No, wow. Está rojo. Micro. Micro. Es que no funciona. Que no está rojo. It's not working. No, no, hombre. You, you've Ahora. got micro now. Hvala vam. Gloria mora biti još jedno upozorenje za cijelu Europsku uniju. Posljedice klimatskih promjena su e, očite na sredozemlju. Ja dolazim s Maljorke, tamo smo već imali nekoliko oluja, a prošli tjedan je Oluja Gloria pogodila Baleare, Valenciju i još neke regije i stvorila, izazvala 14 smrtnih slučajeva. Ja svima u parlamentu šaljem e, moju sučet E, ovakvi će događaj na Balearima biti sve češći. Mi smo regije koje najviše trpe zbog ovakvih katastrofa i zbog toga trebamo pomoć. I kako bismo nadoknadili štetu i kako bismo se prilagodili novoj, e, novoj realnosti. E, fond solidarnosti mora imati na raspolaganju resurse koji se mogu hitno mobilizirati. U Balearima su posljedice oluje bili dvostruki. Umjesto, osim E, materijalne i ljudske štete e, stvoreni su problemi i s opskrbom hra, s opskrb, opskrbom hranom. Hvala vam. Muito obrigado. Palavra agora para a nossa colega Eli Kaus por um minuto. Hvala, a sada riječ ima gospođa Kaus na jednu minutu. kolege. Danas sudjelujem e, na ovoj raspravi kao zadnji puta i dobro je da razgovaramo o solidarnosti u Europskoj uniji kao odgovor na katastrofu u Španjolskoj. I ja bih e, htjela izraziti moju osobnu sučut i solidarnost sa svima koji su pogođeni tom olujom. E, poplave nisu nikada baš samo prirodne katastrofe, zato što kao što znamo takvi događaji postaju sve ozbiljniji Eh, ja sam u ovih sedam mjeseci svog saziva eh, inzistirala na tome da Europska unija pomogne u rješavanju tih problema. Eh, tu su meni gosti iz moje regije, zapadnih Midlanca, i mi svi smatramo da trebamo mnogo toga više učiniti kad je riječ o klimatskoj krizi i klimatskim promjenama. Iako neću više biti u ovom domu zbog Brexita, vraćam se u Ujedinjenu, Ujedinjenu kraljevinu kako bih inzistirala na promjenama u zemlji. A ja i vas pozivam da pokažete veću solidarnost i ja se nadam da ćemo zajedno moći djelovati globalno i biti solidarno kako bismo zajedno rješavali sve izazove koji su pred nama. Hvala vam. I posljednja eh, riječ ima zastupnik Margal, izvol, zastupnica Margal, izvolite. Hvala vam. Ja sam željela izraziti svoju solidarnost sa svim eh, žrtvama Oluje Gloria koja je pogodila eh, istočnu obalu Španjolske. Nažalost, došlo je do smrtnih slučajeva i da je i do velike materijalne štete, pogotovo u poljoprivredu. Kao što su i ostali kolege spomenuli, e, u rujnu se dogodila još jedna oluja pod imenom Dana koja također stvorila golemu štetu našoj poljoprivredi. nažalost, poljoprivrednici i dalje nisu dobili pomoć koja im je obećana. Ova nova oluja, Gloria, je samo još veće probleme stvorila proizvođačima citrusa, voća i povrća, te stočarima, koji su sad stvarno, koji se sad stvarno nalaze u teškoj situaciji. Hvala svima na podršci, ali ja želim reći da, nam, da su nam potrebni brzi i učinkoviti odgovori. I to kroz tri instrumenta. ZPP, kohezijski fond te fond solidarnosti Europske unije. Hvala vam gospodine predsjedavajući. Muito obrigado. Eh, para encerrar o nosso debate, palavra ao Vice-Presidente da Comissão, Hvala vam, a sada da, kao zaključak rasprave da ću riječ potpredsjedniku komisije gospodinu Marošu Ševčeviću. Izvolite. Molim vas kolege za tišinu. Hvala lijepa gospodine predsjedniče. Zadovoljstvo mi je da mogu odgovoriti na vrlo emocionalne intervencije naših uvaženih kolega i kolegica, naročito iz Španjolske, o posljedicama katastrofalnih poplava u Španjolskoj. Ovaj, e, ova nepogoda nam daje još jedan primjer e, da klimatske promjene su ovdje. Ovo je prava katastrofa, izvanredna situacija. Slažem se sa gospođom Montserrat da moramo e, raditi brzo i fleksibilno. E, Uvjeram vas, gospodine predsjedniče i kolege i kolegice, da će komisija u svom radnom programu to uzeti u obzir i suočiti se čvrsto sa ovim izazovom u sljedećih nekoliko godina Želim pocrtati da sam e, vrlo dobro shvatio ono što je rekla gospođa Dela Magro. Kad se radi o opsegu ovakve katastrofe, e, što to znači za lokalnu ekonomiju? Potpuno shvaćamo dramatične posljedice. E, zahvaljujem gospodinu Gonzalesu Puncu što nam je plastično opisao kako niz e, prirodnih nepogoda mogu razoriti regiju. Stoga vas sve uvjeravam da e, će komisija pomoći Španjolskoj i drugim državama članicama ako ih pogodi takova prirodna nepogoda. E, treba jasno reći ovdje da, da moramo puno brže djelovati E, propisi koji e, ste, koje ste vi donijeli trebaju, e, zahtijevaju da se podnese zahtjev. Moramo djelovati brže. Komisija mora dati potrebna sredstva. nećemo to odložiti ni za jedan dan. Čim stigne zahtjev, slati ćemo sredstva. Ali mobilizacija traje vremena jer to treba usvajanje od parlamenta i vijeća. E, e, mobili, mobilizirali smo sredstva e, i već sada čekamo zahtjeve za uklanjanje šteta od Glorije. E, kohezijski fond nije e, jedini instrument. E, ZPP i strukturni fondovi se također mogu koristiti u ovakovim izvanrednim situacijama. To ćemo morati raspravljati u budućnosti. Što možemo zajedno napraviti kako bi se fond solidarnosti mobilizirao brže i koje druge fondove možemo koristiti u ovakvim katastrofalnim situacijama koje ćemo nažalost sve češće viđati. Hvala. Hvala lijepa. E, e, ovime smo zaključili našu raspravu. E, rasprava je zaključena. Dolazimo sada do glasanja. Hvala lijepa. Uh, Dobar dan, kolege i kolegice. Gospodin Džambacki je zatražio riječ. Izvolite, gospodine. Poštovano predsjedateljice, dragi kolege i kolegice, e, e, ja sam e, začuđen odlukom predsjednika Sasolija o članku 3 poslovnika članovi Europskog parlamenta se moraju držati reda na, u, u vijećnici ne trebaju nositi zastave, nacionalne zastave. Nacionalne zastave nisu samo barjaci, one su simboli na to ne možemo postaviti zabranu. E, treba e, dozvoliti kolegama da e, pokazuju simbole. Stoga tražim da konferencija predsjednika opozove ovu čudnu odluku. Ja ću staviti moju nacionalnu zastavu ovamo. Ako to neko želi ukloniti, treba će to učiniti silom. Gospodine Džambacki, neću otvarati raspravu o toj temi. Molim vas, pročitajte e, sadašnja pravila, e, pravilo 10 e, stavak 3 koji kaže jasno da se zastave ne smiju postavljati u vijećnici i da se mora poštivati odluke predsjednika. Evo, to je sve što bih htjela reći. Gospodine e, e, Džambatski, ja ću o tome razgovarati e, sa predsjednikom. Pitanje poslovnika opet imamo zatržena riječ po pitanju poslovnika. Hvala predsjednice. Vašu pažnju molim na nekoliko sekundi. govorim o parlamentarnoj demokraciji i odnosu između Europske unije i Rusije. Prekjučer e, smo saznali da jedan nizozemski e, zastupnik koji vrlo e, je kritičan kad govori o Rusiji je stavljen na crnu listu i ne smije ući u Rusiju kao i drugi neki zastupnici ovog doma. Željela bih da pokažemo svoju uh, solidarnost sa tim zastupnikom i da se obratimo visokom predstavniku gospodinu Borelu po tom pitanju. Ja ću proslijediti uh, tu poruku predsjedniku gospođo Intervelt. Gospodin Lagodinski ima također pitanje poslovnika. E, pitanje poslovnika e, pravilo 91 e, kršenje jednog propisa od strane predsjednik parlamenta je sve naše amandmane iz odbora Juri proglasio nedopustivima E, što je nedopustivo u izjavi da parlamentarni postupci prema pravilima ovog doma trebaju biti uzeti u obzir tu e, nema ništa nedopustivog, on se ne treba slagati s tim, ali mi moramo odlučivati o substanci tog pitanja. To mora rad, odlučiti većina. On ne može odlučiti što je nedopustivo ili dopustivo. Nismo imali u amandmanu nikakvih imena niti ničeg drugog što bi bilo nedopustivo. Ovo je e, politička manipulacija što se tiče e, vjerodajnica e, gospodina Junkerasa njegova nadležnost je upitna. On nije kralj, on je predsjednik parlamenta. Mi smo u Europskom parlamentu, a ne u ustavnoj monarhiji. Stoga parlament o tome mora odlučiti. Dopustite nam da o tome odlučimo mi. Svi Reći ću samo da e, sukladno propisima koje e, moramo poštovati da je dopustivost i nedopustivost e, ovisi o odluci predsjednika. Opet imamo javljanje za riječ po pitanju poslovnika. Ne. Ne radi se o plavim kartonima. Idemo sa E, e, raspored zasjedanja e, za 2021. Je li to pitanje poslovnika? Izvolite. Zastave. Nećemo imati rasprave o zastavama. Jučer je bila zastava. Odluka predsjednika. Ja ću o sve javiti predsjednik. Nažalost imamo interferenciju raznih govornika i ne možemo prevoditi. Pitanje poslovnika? Izvolite. Hvala. E, to se e, tiče e, postupaka ova, ovo izjaslanstvo koje je bilo najveće u parlamentu predstavljamo 5,1 e, milijun e, glasova. E, oprostite, to nije pitanje poslovnika. Raspored održavanja plenarnih sjednica 2021. Amandman 1. Dizanje ruku. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvojeno. Sada amandman 1. Poimično e, glasanje. Otvaram glasanje. is closed. Molim te. Zatvaram glasanje. odbijeno prijedlog e, konferencije predsjednika objavljen 16. E, siječnja je e, usvojen. Idemo na sljedeću točku. Razmored održavanja pletanih sjednica parlamenta 2000, do 2032. Nismo dobili nikakvih primjedbi pa se ono što je objavljeno 15. siječnja usvaja. I sada ćemo glasati e, o e, izvještajne cingija verifikacija vjerodajnica. Tko je za, protiv, suzdržani, usvojeno. E, drugi dio za, protiv, suzdržani, Provjerit ćemo elektronički. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Usvojeno. Sada glasamo o stavku šest dva dijela, prvi dio dizanje ruke, tko je za, protiv, suzdržani, usvojeno, drugi dio za, protiv suzdržani usvojeno e, uvodna izjava L e, izvorni tekst za protiv suzdržani htjela bih to provjeriti elektronički otvaram glasanje zatvaram glasanje usvojeno. Hvala. Idemo dalje. Konačno glasanje, e, poimenično glasanje, otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Usvojeno E, čestitam izvjestitelju. Sada idemo dalje na Tingale, e, Tinalji, izvještaj Tinalji. Imamo zahtjev za e, javljanje za riječ. Ne, nema ga. Hm. Gospođa, Rik, gospođa Rikner? Izvolite.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 E, podsjećam sve koji glasaju e, da je rezolucija o rodnoj jednakosti e, to smo pripremili u ožujku 2019. Trebamo imati rodnu jednakost kod glasanja, a svi kandidati ovdje su muškarci. Hvala. Nastavit ćemo s glasanjem. Prvi e, izvještaj e, gospođe Dinali, e, imenovanje člana za jedinstveni sanacijski odbor, tajno glasanje. Zatvaram glasanje. Usvojeno. Drugi izvještaj Tinali imenovanje Serina tajno glasanje, otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Usvojeno. Sljedeći e, izvještaj Tinali E, imenovanje Jande Carpentija. Opet imamo tajno glasanje. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Usvojeno. Sljedeće izvješće Ali. imenovanje Jerry Crossa Dajem glasovanje. Otvaram glasovanje. Zatvaram. Odbijem. Prelazimo na sljedeću točku, a to je prigovor vezan uz članak 111 stavak 3 klasifikacija označivanje isto tako rezolucija i CR-a tko je za protiv suzdržani odbija se možemo elektronsko provjeriti ako želite otvoren glasovanje The vote Zatvaram glasovanje. Odbija se velikom većinom. Prelazimo sada na sljedeće glasovanje. Jedinstveni punjač za mobilnu radijsku opremu. Dakle, e, uvodna izjava A. Tko je za? Protiv? Suzdržan? Dakle, B. Za? Prvi dio. Protiv? Suzdržanih? Sve se. Drugi dio za, protiv, suzdržani. Sve se. Amandman 1. pojmično glasovanje, otvoreno glasovanje. Zatvoreno glasovanje. Odbije se. Rezolucija u celini, pojmično glasovanje. Otvaram glasovanje. Zatvaram. Usva se. Prelazimo na sljedeću točku. Razlika u plaćama između muškaraca i žena, ECR skupina, dakle rezolucija u cijelosti, otvaram glasovanje poimenično. Zatvoren glasovanje. Odbija se. Sada prelazimo na rezoluciju četiri kluba. Amandman 7, poimenično glasovanje, otvoreno glasovanje. Zatvaram. Odbija se. Sada Idemo na članak 2, prvi dio. Tko je za? Protiv? Sudržani? Usvaja se drugi dio. Za? Protiv? Sudržani? Osvaja se. Želite provjeriti ovaj drugi dio elektronskim putem? Otvaram glasovanje. Zatvaram. Usvaja se. Sada glasujemo o amandmanu osmom. pojemeničnom glasovanju. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Usvaja se. Amandman 9. Poimenično. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Usvaja se. Amandman 1, prvi dio, poimenično, otvoren glasovanjem. The Zatvoram. Usvaja se. Drugi dio, poimenično, otvoram glasovanjem. Zatvoram glasovanjem. Odbijen. Treći dio, poimenično, Otvaram glasovanje. zatvoren glasovanje. Odbija se. Četvrti dio, poimenično, otvoram. Zatvoram glasovanje. Odbija se. Originalni tekst eh, nije usvojen, dakle prelazimo sada na pojmenično glasovanje. Otvoreno glasovanje. Zatvoram. Usvaja se. U dva dijela, članak šesti prvi dio. Tko je za? Tko je protiv? Suzdržanih? Osvaja se drugi dio za protiv suzdržanih. Usvaja se. Članak 9. originalni tekst prvi dio za protiv suzdržanih. Usvaja se drugi dio za protiv suzdržanih. Usvaja se amandman 10. za protiv suzdržanih. Usvaja se Amandman 11. prvi dio, to je za, protiv, suzdržani, odbija se. Drugi dio, za, protiv, suzdržani, odbija se. E, članak 13. prvi dio, za, protiv, suzdržani, osvaja se. Drugi dio, za, protiv, suzdržani, Osvaja se. Amadan 12. poimenično otvoren glasovanje. The vote is closed. Zatvoren glasovanje. Odbije se. Amadon 13. Podizem ruku. Tko je za? Protiv? Suzdržanih? Provjerimo to elektronskim putem. Otvoren glasovanje. Zatvaram glasovanje. Usva se. Prelazimo na amandman 14. u dva dijela. Prvi dio poimenično glasovanje. Otvaram glasovanje. Zatvaram. Odbije se. Drugi dio poimenično otvaram glasovanje. Zatvorom. Odbije se. Amandman 15. prvi dio poimenično. Otvoram glasovanje. Zatvoram glasovanje. Usvaja se drugi dio, poimenično, otvoren glasovanje. Zatvoren glasovanje. Odbije se. Amandman tri Treći, podizanjem ruku, tko je za? Protiv? Suženi. Odbije se. Amandman četvrti, za? Protiv? Suzdržani? Osvaja se. Amandman peti, pojedinačno. Otvaram glasovanje. Zatvoreno glasovanje. usvas. se. Amandman šesti. Podizanjem ruku tko je za? Protiv. Suzdržani. Odbije se. Sada glasujemo rezoluciju o cijelosti pojedinačno otvorno glasovanje. Zatvorno glasovanje. Usvojen. Kolegice i da to glasovanje sa našim britanskim kolegom, želim zahvaliti na njihovom radu u Europskom parlamentu i doprinosu i zaželiti im sve najbolje. Thank Hvala vam kolegice i kolege. Tim završavamo današnje glasovanje, dvije minute stanke i onda ćemo nastaviti sa obrazloženim glasovanjem. colleagues, can I kolegice i kolege, smijem li zamoliti da započnemo sa obrazloženjem glasovanja. Svi oni koji ne žele sudjelovati u raspravi, molim da napuste dvoranu kako bismo mogli započeti s obrazloženjem glasovanja. Počinjemo obrazovanje glasovanja koje nismo jučer obuhvatili, a prije toga ću dati obavest klub Renew je obavest predsjedništvo, a kad je reč o nominacijama, Blat Marius Boteš e, će zamijeniti šefer Moramen u odbor za kulturu i obrazovanje. Ova odluka stupa na snagu e, danom objave. Kolegice i kolege, smijem li doista vas zamoliti, svi oni koji ne sudjeluju u raspravi i urzirano glasovanja da tiho napuste dvoranu kako bismo mogli nastaviti s radom. Hvala vam. Počinjemo sa obrazovanjem glasovanja koje nismo imali jučer, nastavit ćemo sa obrazovanjem glasovanja za sve ono što smo izglasovali danas. Obavještavam vas da smo dobili doista velik broj zahtjeva. Usmenog obrazloženja možemo nastaviti sjednicu samo do 13 i minuta i to je krajnji rok bilo koje e, obrazovanja glasovanja koja se ne bi obuhvatila mogu se uputiti pisanim putem prvi Govornik govornica Mihaela Šojdrova, imate jednu minutu. Izvolite. za slova. E, Hvala vam lijepo predsjedavajuća što ste mi dali riječ jučer kada smo glasovali o sporazumu o povlačenju Jedine kraljevine i dakle, Velike Britanije i Sjeverne Irske iz Europske unije. To je bilo najteže glasovanje za mene u posljednjih pet godina. Želim istaknuti da sam bila e, protiv e, povlačenja, međutim, još uvijek e, moram istaknuti da sam glasovala za ovaj sporazum jer mislim da ovo povlačenje mora biti e, zasnovano na ovakvim jednom sporazuma koji će dozvoliti isto tako jasnoću situacije e, građana EU u Ujedinjenoj i obrnuto. To je temelj buduće suradnje i budućnosti naših odnosa. Zbog toga sam glasovala za ovaj sporazum bez obzira na činjenicu što sam doista jako žalosna i tužna što e, nas kolege napuštaju. To nije bilo ideja e, koja je bila dobra i vjerujem da ćemo ponovo zatvorati. Gospođa Riči, izvolite, imate riječ. Danas e, mnogi doista stotine milijuna, ne, stotine tisuća građana Ujedine kraljevine doista žaluju na gubitku svog dakle građanstva a u Europskoj uniji. Molim vas, nemojte nas tretirati e, isto tako kao što su oni koji su zastupali Brexit tretirali vas. E, želim vas upozoriti na opasnosti populizma. Mi smo prve žrtve. Nemojte dozvoliti da bude još žrtava. Ne bih mogla glasovati za ovaj sporazum. Međutim, bolje je za Europsku uniju nego li što je za Ujedinu kraljevinu. Ujedina kraljevina e, čini se da je u sve to još i slijepa. Želim zahvaliti ovom domu na dobrom i, i na dobrom e, dakle osjećaj koji imaju prema nas i želim vam sve najbolje u budućnosti. Sljedeći govornik je gospođa Gibson, jedna minuta. Hvala što mi dozvoljate da govorim. Ja sam glas milijuna građana iz Ujedinjene kraljevine. Doista mi se lomi srce. E, osobni gubitak je doista velik. Gubitak prava E, isto tako gubitka europskog državljanstva i građanstva i one vrijednosti koje sam toliko snažno zastupila, Znam u svom srcu da je Brexit velika greška, ali ne vjerujem da ću ikada moći oprostiti e, svim onim samozvanim političarima koji su nam to donijeli na, kao velikoj naciji, ali mi smo e, veći i jedine kraljevina će voditi Europu, a ne napuštati Europu. Doista mi se lomi srce. Hvala. Hvala lijepo. Jednu minutu, gospođo Brofi. Hvala, predsjedniče. Jučer u ovom dvorani zajedno sa kolegama iz Liban Demokrata ja sam bila protiv ovog sporazuma o plaćanju to sam učinila jer mislim da ovaj sporazum je loš sporazum e, za Ujedinu kraljevinu. Nijedan sporazum koji bi bio e, toliko dobar koliko bi bio ostanak u Europskoj uniji idućih nekoliko mjeseci doniče nam nesigurnost e, ne samo za našu državu već i za europske građane koji žive u Ujedinjenoj kraljevini. Isto tako Britanci koji žive u Europi. Ovo ne ide dovoljno daleko da bi se zaštitili njihova prava, a to je sa što to nije bilo na stolu pregovaračkog tima sa Borisom Johnsonom. A isto tako je kada je riječ o pregovačkom timu Europske unije, nadam se da će se izboriti za to. Nadam se da u idućih nekoliko mjeseci kolege iz Europske unije će nam potpomognuti u ovim teškim vremenima. Ja isto tako treba zatražiti od Borisa Johnsona da ne smanjuje prava. Nadamo se da ćemo blisko surađivati kao susjedi, nastaviti kratastofalne promjene u okolišu i klimi i da ćemo imati mirovska vremena. Moja nada da ćemo ostati bliski prijatelji i saveznici i jednog dana vratit ćemo se. Hvala lijepa, gospodin Peten, imate jednu minutu. Doista sam ponosan što sam mogao glasati za sporazum, isto tako demokratski mandat koji nam je britanski narod dao za napolačenje iz Europske unije. E, sam sporazum nije završen, ali Boris Johnson je dao obećanje isto tako e, da zaustavi e, presud Europskog suda, isto tako ribarstvo. Gospodin Roščat i njegova govora samo je potvrdio moje mišljenje da je upravo prava odluka napustiti Europsku uniju. Razlog za Brexit je bio da je Brexit dao previše, previ, previše opcija i previše izuzetaka. Njegova budućnost jest preuzene suverenost državnom članicama u Europskoj uniji. To nije nije dakle pouka iz Brexita. Pouka bi bila da se iz e, ekonomske zajednice prelazi na političke super države koja se odvojila od građana i svakodnevnog života i to će uvijek završiti sa neuspjehom. Sljedeća govornica, gospođa Ward. Izvolite. Hvala vam lijepa. Doista je bila čast e, služiti ovdje od 2014. godine u ime sjeverozapada Engleske, a prije svega prije politike ja sam radila s mladima i sudjelovao sam u mnoštvu programa koji su upravo i bili programi koji je postao Erasmus Plus i koji je okupljao mlade ljude i to prekogranično. Ja sam glasovao protiv sporazuma jer ne mogu uistinu e, uvjeriti nešto što će e, smanjiti gospodarska kretanja, smanjiti socijalna prava i zaštitu svijetu koje će ograničiti mladim ljudima njihove mogućnosti, koje će ugroziti mir i stabilnost i koje će isto tako e, ugroziti reputaciju Ujedinjene kraljevine u svijetu. Mnogi će kazati da je e, prih, vrijeme da se prihvati, ali želim biti iskrena, a isto tako računljivost moramo uzeti u obzir i nikada kao zastupnica nisam to zastupila milijuna radnih mjesta zbog Brexita koje su ugrožene, obitelji i zajednice koje će biti grozno pogođene, a oni koji će ostati mergeni marginalizirani. Europska unija koja je pružila ruku pomoći, koja je pomogla isto tako i u onim trenucima kada se je vlada Westminsterska zapravo ignorirala. Gospodin Delus, izvolite mi jednu minutu. Hvala vam. Nije bilo e, lako glasovati za sporazum, međutim Boris i Manmani, zahvaljujući isto tako e, zbog pritiska Brexitovaca e, imali smo ovu jedinicu i ravnopravnu osnovu za 2020. godinu. To je donijelo isto tako veliku većinu u, izborima. A što je samo strategija da demokratski mandat da se Brexit mora poštivati. U idućih 11 mjeseci Boris će morati dokazati da će donijeti sve ono što je obećao. Mi ćemo to pratiti. Ovo demokratski pokret koji se događa u Ujedinjenoj Kraljevini bit će inspirativan svima onima koji se osjećaju da demokratsko isto tako i pravila pod kojima žive su pod rizikom, a isto tako e, isto tako je to osiguranje između nas i ljudi koji ne smijemo zapravo e, ugrožavati niti zloupotrebljavati milijuni Britanaca koji su išli na ulice kada se nije čuo njihov glas i isto tako koji su otporni, e, koji su pokazali svima da se može mirnodopski kroz glasačku kutiju doći do promjena. Hvala lijepo. Fox, jedna minuta. Ja sam glasovao za sporazum sa porukom za mnoge glasače koji su glasali za Brexit. E, ovo nije, e, dakle, e, zauvijek napuštene već je to do ponovnog viđenja, ne zato što ćemo se vratiti u Europsku uniju, već što ćemo se uskoro vidjeti kao prijatelji i kao ravnopravni u svim nacionalnim državama koje su zastupljene ovdje. Ne treba nam Europska unija da upravlja našim suradnjama i prijateljstvima, već europske kolege koji će ostati u dodiru doticaju. Ja sam ponosna Europi ja mm, ne mrzim Europu, već Europsku uniju sa njihovim načelima. Želim se braviti za pojedinačne građane, a kroz nacionalne države, a isto tako i kroz Rusoa i isto tako filozofe, klasična glazba, Beethoven, e, dakle i njegova himna u devetoj simfoniji, to je jedna nova, e, dakle isto tako himna a isto tako svi koji moraju ostati otvoreni prema Brexitu. Hvala svima onima koji su iz ljevice, iz desnice, e, za suverenost naroda. Dobro, e, isto tako, doviđenja i ćemo u kontaktu. Sljedeća govornica, gospodin Hvala. Ja sam glasovao za sporazum Razlog je jednostavan, treba nam jedan uredan, jedno povlačenje urednih kraljevine iz Europske unije. Kako bismo to olakšali upravo kroz sporazum, trebamo ući u fazu pregovora o budućim odnosima s EU. unijom. Da smo odbili ovaj sporazum, to bi bio jedan neuredan izlazak iz Europske unije, to bi bilo riskantno i za građane, i za Ujedinjenu kraljevinu, i za Europsku uniju, a isto tako i za otok Sada smo ustanovili da nećemo imati tvrdu granicu, ali isto tako želim kazati da građanska prava, a isto tako pitanje hoće li se oni u idućim koracima i u budućem sporazumu obuhvatiti. Ja želim isto tako izjaviti za zapisnik da doista me brine da irski građani koji žele ostati evropljani, koji žive u Sjevernoj Irske, da imaju svoja prava i da imaju svoju, isto tako uržavanje svojih prava ako ne dozvolimo da se nastave načela sporazuma Veliki petak, koje isto tako mora biti obuhvaćen u pregovorima između Europske unije i Ujedine kraljevima u budućim pregovorima koji će se dogoditi. Hvala, gospodin Huk, imate jednu minutu. Ovo pjevanje koje smo imali jučer, koje je pokazalo i britanskim zastupnicima, doista je to bilo dojmljivo i za britanski narod. Brexit e, je gotovo bio zaustavljen kada je vlada izgubila većinu i kada nova vlada koji je i e, Dakle, i e, laboristi i svi ostali su mogli zapravo vratiti odluku o Brexitu narodu. To se nije dogodilo. Progresivni napredne stranke moraju isto tako stvoriti zajedničku osnovu, bilo da je riječ o neraznicima ili o kompromisima. Kompromisi nisu loši. To je načelo na kojem se može graditi. Napadati jedan drugi je samo Pomože protivnica. Možemo još dobiti mlade koji će ponovno pristupiti Europskoj uniji. Možemo isto tako prevladati ovu većinu 2024. godine koju Johnson ima. E, velika Britanija može postati velika ako ćemo imati hrabrosti da se primimo za ruke ne samo u ovoj dvorani, već i u budućnosti. Da idemo ruku pod ruku. Hvala. Gospodin Kječek, izvolite, jedna minuta. Božo predsjedatelju, podkrepih vas za izlizanje... Hvala vam. Ja sam podržao ovaj sporazum o izlasku e, Velike Britanije iz Europske unije. Ne zbog toga što mi se sviđa ili zato što je dobar, ali već zbog toga što je to jedini mogući, jedina moguća stvar koju smo mogli učiniti. Prva stvar koja nam je potrebna je neutralni ton i pragmatična rasprava o tome kakve bismo odnose željeli imati sa Europskom unijom i, e, e, i sa Ujedinjenom kraljevinom. Treba nam uređen Brexit. Drugo što nam treba jeste nastaviti dobar dijalog. I imati zajednički cilj kad je reč o našim odnosima. Postoji jako puno pitanja ali ovo je najvažnije. Možemo li imati e, stvarno dobre odnose sa e, e, Ujedinjenom kraljevinom, a imamo samo 11 mjeseci za to ispregovarati. Bojim se da za to nema baš mogućnosti. Ono što mene brine je sljedeće. Da, govorit ćemo o sigurnosti, o ekologiji, o zaštiti okoliša, o gospodarskim odnosima. ali ljudska prava, prava građana moraju također biti jedan od naših prioriteta. To je također jako bitno i ja ću na tome nastaviti raditi. Hvala vam. Sljedeći je gospodin Palmer. Izvoli. Ovo je bio, jučer je stvarno bio tužan dan kad je odobren ovaj parlament, eh, odobren je velikom većinom sutra ćemo napustiti e, Ujedinjenu uniju, Europsku uniju, ali ja, to je bez mog pristanka. Mm, žao mi je, prihvaćam ono što se mora dogoditi, prihvaćam to da moramo napustiti Europsku uniju, ali ako ja to mogu prihvatiti, onda breksitovci i konzervativci vi također morate sada preuzeti potpunu odgovornost za sve ono što se događa i što će sada uslijediti. Ja iskreno vjerujem da možemo pronaći način na koji će ovo funkcionirati za našu zemlju. No ja se bojim da je to nemoguć izazov i nemoguć zadatak. Hvala vam. Sljedeći je na jednu minutu gospodin Kohut. Kohut, na minutu, izvolite. E, to što, Evrops to što Ujedinjena kraljevina izlazi iz Europske unije je stvarno e, tužno. Ona je bila važan član Europske unije dugi niz godina. E, za vrijeme kampanje širile su se lažne vijesti i pogrešne činjenice, ali Britanci su odlučili, sad se moramo okrenuti budućnosti. I ja sam siguran kao europski federalist da je budućnost Ujedinjene kraljevine u Europskoj uniji. Uvijek moramo biti spremni e, na povratak. Ne možemo e, pustiti Škote, Velšane, Irce i Engleze. Moramo im reći da smo otvoreni da se vrate. I posljednje riječi poruke za prijatelje iz Ujedinjene kraljevine, nikada nećete biti sami. Hvala vam. Sljedeća je gospođa Rafaela na jednu minutu, izvolite. Dragi moji britanski prijatelji, jučer je pred mene stavljen gotovo nemoguć izbor i na kraju sam glasala za zaštitu britanskih i europskih građana, bar u bližoj budućnosti. S Brexitom nitko ne dobiva, a ovdje u parlamentu smo kolege i prijatelji. I evo, iskoristit ću mm, prijateljicu i susjedu tu na plenarnoj. Luiza, svi smo, obje smo došle u svibnju i nadale se da ćemo uspjeti zaustaviti Brexit. Bilo mi je strašno drago što sam mogla sjediti kraj tebe, susudjelovati na svim plenarima ali osim toga postala si mi jedna od najboljih prijateljica. Brexit e, će sada stvoriti mnoge prepreke, ali to neće utjecati na naše prijateljstvo. Hvala vam svima, hvala britanskim kolegama, želim svima najbolje i e, veselim se danu kada ćete opet biti ovdje s nama. Hvala vam. Hvala vam, gospodin Lebreton, na jednu minutu, izvolite. Hvala predsjednice. E, ovdje u, u 29. siječanj je bio dan ratifikacije sporazuma e, o e, izlasku. Ja sam glasao za. Trebalo je poštivati suverenost Britana, Britanaca koji su to željeli. Divljenja vrijedan narod koji je još jednom pokazao svoju otpornost on je glasao tri puta e, za e, e, tu samostalnu u referendumu u zatim 2019. kada je izabrao zastupnike iz Brexita i treći puta kada je izabrao Borisa Johnsona za premijera. U svakom put, svaki puta je se odupro pritisku Junkera i Verhofstadta Bravo Britanci i sreća u budućnosti, u vašoj nacionalnoj budućnosti. Hvala vam, sada reći gospodin Miller na jednu minutu, izvolite. Gospođo predsjedavajuća, ja sam glasao za ovaj sporazum zato što će nam ipak osigurati nekakvu sigurnost i izbjeći ćemo kaos što bi se bilo dogodilo da nismo potpisali sporazum. Osim toga osigurat ćemo i prava e, europskih građana koji trenutačno žive e, na britanskom otočju. Brexit je stvarno nešto vrlo tužno za sve nas koji podržavamo integraciju. No naravno ponekad su mogući i koraci unatrag. Ja sam glasao za ovaj sporazum zato što će osigurati da će zakonodavstvo Europske unije ipak imati pravo prvenstva u Ujedinjenoj Kraljevini. I mislim da je to vrlo jasna poruka. Ono uključuju, uključuje E, obvezu suradnje i to bi trebalo vrijediti za sve zemlje članice Europske unije, ne samo za one koje žele izaći, a posebice e, to vrijedi za one koje su još uvijek članice. E, gospodin Hanan, ne vidim ga. E, gospodin Lopez Aguilar, izvolite, imate jednu minutu. Molim mikrofon. Jučer smo morali izglasati e, sporazum o Brexitu. Kako je uopće došlo do ovoga? Čuli smo o tome na svim mogućim jezicima. E, mnogi od nas bi bili rado glasali protiv. No, ovo nije kraj. Pred nama su pregovori i to se itekako dotiče odbora kojem ja predsjedam. Azil, e, e, nadzor granica, pravosudna suradnja, e, temeljna prava. No, moramo naučiti dvije lekcije. Kao prvo, moramo zajedno surađivati, ali isto tako moramo se bolje boriti protiv lažnih vijesti i širenja dezinformacija ako želimo zadržati Europsku uniju na okupu. Neće nam nedostojati bučni breksitovci, ali ćemo itekako, ali će nam itekako nedostojati dragi prijatelji iz Velike Britanije. Hvala vam što ste bili ovdje i hvala vam što se želite e, vratiti. Hvala. Hvala i vama. Sljedeća je na redu gospođa Joveva. Imate jednu minutu. Hvala vam nakon tri i pol godine neprestane političke drame, evo došli smo do tog trenutka. Naravno da bih voljela da Ujedinjena kraljevina ostane u Europskoj uniji, no morala sam glasati za sporazum, budući smatram da je ipak bolje da imamo uređeni e, izlazak, a ne kaos što bi se dogodilo da parlament ovo nije usvojio a prijelazno razdoblje će biti još teže i e, relevantno je za naše buduće odnose. Sutra gubimo jednog važnog člana europske obitelji, to je činjenica. Isto tako, naši će nam partneri nedostojati, možda ne baš svi. Ovo što je dovelo do Brexita mora biti jasan signal i trebalo bi pronaći rješenja koja će e, spriječiti da se ovakvi događaj ponovno dogode u budućnosti. Ja se nadam da smo nešto od ovoga naučili i da ćemo provesti sve potrebne reforme unutar Europske unije kako bi Europska unija bila bliže građanima i kako bi se spriječila politička manipulacija. Hvala vam. E, hvala. Sljedeći govornik je gospodin Overgard Nielsen. Glasanje o sporazumu o povlačenju jučer nije bilo jednostavno. I iako je ovaj sporazum bolji od prvotnog nacrta, to je još uvijek da, daleko od Brexita kojeg sam ja zamišljao. 39 eh, milijardi i eh, problem sa eh, irskom granicom Zbog svega toga nisam baš oduševljen sporazumom. No, ja sam za to da se suverenitet vrati e, britanskom parlamentu i Boris Johnson je dobio taj mandat u prosincu. Stoga nije na meni, niti na bilo kojem drugom zastupniku da ignorira demokratsku odluku Britanaca. niti na referendumu u 2016. niti kao podršku koju su uputili Borisu Johnsonu na izborima ja sam i dalje skeptičan e, zbog prema obećanjima koje je Boris dao Brexit i nisam e, siguran da će to izdržati i ja se nadam da će Boris zapravo razočarati 17,5 milijuna e, birača. Hvala vam. Sljedeća gospođa Tomca za jednu minutu. A, pardon, gospodin Tomac na jednu minutu. Gospođo predsjedavajuća, uvaženi kolege. Ovo je danas jako tužan trenutak. Dolazim e, sa e, zemlje iz istočne Europe i velika je šteta da je Europska unija bila tako snažna dijelom zbog toga što je Velika Britanija i dio te obitelji već toliko godina. I da ta unija s Velikom Britanijom nam je pomogla da se odmaknemo s istoka te da se i mi sami prodružimo u ovoj velikoj obitelji. Stoga bih volio zahvaliti svim političarima, svim dužnosnicima koji su osnažili ovu uniju i koji su nam omogućili da budemo u istoj obitelji. Ja sam glasao za ovaj sporazum, no nije mi bilo lako jer znam da imamo više od 350 milijuna zapravo zato što znam da jako velik broj ljudi živi u Europskoj uniji i jako puno građana Europske unije živi u Velikoj Britaniji. Ja se nadam da ćemo im jednim i drugima uspjeti osigurati odgovarajuću zaštitu. Hvala vam. Sljedeći je gospodin Sikorski, izvolite. Hvala. Ja sam želio objasniti zašto sam glasao protiv sporazuma o, izlasku. A to nije zbog toga što ne cijenim e, rad Mišela Barnijeja i njegovog tima, Mislim da je ovo jedini mogući oblik sporazuma. Glacao sam protiv zato što mislim da je Brexit loša ideja. I to je bio jedini način na koji sam to mogao e, pokazati. Brexit je loša ideja, e, to je Brexit je rezultat 30 e, godina laži u britanskom, britanskim medijima E, te rezultat kukavičluka britanskih političara. I imam samo jedan e, zahtjev. Što god se sada dogodi u Velikoj Britaniji, vi ste do toga doveli, vi ste to sve isposlovali i nemojte kriviti nas za ono što će se dogoditi. Hvala vam, a sljedeća je gospođa Tomc. Ne vidim je. Idemo onda na sljedećeg govornika, a riječ ima gospođa Kumpula Natri. Jučer sam glasala protiv svojih želja. Jako mi je žao Britanaca koji su željeli ostati članovi Europske unije. Tužna sam i zbog svojih glasača koji također nisu željeli Brexit. Europska unija sve radi za mlade i za građane kako bismo im svima omogućili da žive u miru. Erasmus je program za studente, klimatske politike, poljoprivredne politike, e, bolja mobilnost porodiljni dopusti kako bismo djeci omogućili e, bolji život. Radimo i na trgovinskim politikama kako bismo za ljude stvarali bogatstvo, a istovremeno radimo na tome da stvorimo jedan pošteniji i pravedniji svijet. Naša nas sudbina veže. I stoga u budućnosti E, moramo voditi računa o tim željama i e, potrebama. Hvala vam. E, sljedeći je na jednu minutu gospodin Wallace, izvolite. Irska želi da Ujedinjena kraljevina ostaje u Europskoj uniji, ali jako je važno da se, da se mišljenje Britanaca iz 2016. čuje. Mi smo glasali protiv Nice i protiv Lisabona e, i to je bio pogrešan odgovor i zbog toga smo morali opet glasati. I e, Britanci su na izborima prošli mjesec također li e, protiv i ako se Jeremy Corbyn držao svojih načela i on je stvarno antiliberal, Britanci su već iznijeli svoje mišljenje i donijeli svoju odluku. I to dva puta. I sviđalo se to nama i, ili ne. Mm, mi ne volimo britanske vlade, nikad ih nismo voljeli, ali jako volimo Britance. I iskreno, mm, nedostajaće mi, imaju velike, čak i breksitovci imaju velike i dobre govornike i nedostajaće mi. Hvala vam i sada na minutu riječ ima gospodin Lopez Isturiz White. Izvolite. Hvala. Da, ja sam španjolac i predstavljam Španjolsku koja je stoljećima imala vrlo problematične e, odnose i vodila konstantne ratove sa Ujedinjenom kraljevinom. U 40 godina smo bili naučili e, zajedno živjeti i poštivati se bili smo otkrili novu ujedinjenu kraljevinu. Šteta što zbog postupaka nekolicine ovo je sada došlo do kraja. Isti ti, mm, ti koji će imati koristi od toga što su uništili Europu, ne Europsku uniju, već Europu, i stavili nas sve u opasnost. Neka oni poslije preuzmu odgovornost u budućnosti. Neka ne pobjegnu kao što je to učinio gospodin Farage e, nakon referenduma. Kad se vrate nacionalizmi i mržnje, neka oni preuzmu za odgovornost jer su oni za to krivi. Mi ćemo podržavati naše prijatelje, one prave Britance koji imaju borbu i hrabrost u svojim venama, koji su to pokazivali e, tokom stoljeća, čak i protiv nas Španjolaca. Ali mi želimo i dalje, dalje raditi s njima zato što ih cijenimo i zato što smo e, otkrili vaše pravo, vaš pravi identitet u, unutar Europske unije. Hvala vam, a sada riječ ima gospođa Vrecionova na jednu minutu. Hvala vam. Baš kao što su mnogi drugi u ovoj vječnici rekli, ja sam e, podržala ovaj sporazum, meni je žao što Ujedinjena kraljevina odlazi, ali smatram da moramo učiniti sve što možemo kako bi naši budući odnosi bili što bolji. No na Brexit treba gledati kao na jedno upozorenje. Nezadovoljstvo s Europskom unijom je prisutno i u drugim zemljama članicama i u Češkoj. To nije toliko e, značajno, ali moramo priznati da nezadovoljstvo postoji i o tome valja voditi računa kad budemo govorili o budućnosti Europske unije u e, sljedećim godinama. Stanimo i revidirajmo malo aktivnosti Europske unije otkrit ćemo, zapravo svi ćemo vidjeti da zapravo se ne smije ovako ponašati i da bi se trebala vratiti među zemlje članice. Gospodin, gospodin Magid, ne vidim ga, idemo onda na gospođu Rowett na jednu minutu, izvolite. Jako sam tužna što e, su e, je i parlament i pregovarači Europske unije su popustili Borisu Johnsonu i e, prihvatili Bianco dokument. Glasila sam protiv ovog sporazuma zato što nije temelj za povjerenje i zapravo predstavlja proturječje naše od onoga što želimo. Ne nudi također niti sigurnosnu mjeru ako kompletan Brexit ne završi do 2021. Ovo je toliko tužno. Je li ovo doista preuzimanje kontrole koje su željeli? oni koji su željeli razbiti skupinu 28. No ubrzo će otkriti da su izgubili. Mi smo se e, borili naša mala skupina vjeruje da ćemo se ponovno sastati kada stvari budu išle bolje, a ne gore. Mr. Roland for one minute, please. E, to je bila krasna oda Brexitu, malo deprimantna, ali ja sam glasao za sporazum jer vjerujem u demokraciju. E, mi pratimo ovu šaradu već e, godinama, a sada se sve razjasnilo. došlo je do Brexita. nama Brexiterima je uspjelo da promijenimo tok povijest. E, stranka Brexit e, zaslužuje pohvalu za ovo što je napravila. Samo našim hrabrim stavom protiv establishmenta protiv dvostranačkog sustava je došlo do ovoga što je, zašto je naša velika zemlja glasala da izađe iz Europske unije. Ja sam jako ponosan na svoje kolege. Ovdje se e, rone krokodilske suze, ali budućnost je fantastična za, za Britaniju. Mi smo uvek e, pokazivali put. Boži blagoslov bio s vama. Kolega Pospišili ima jednu minu. Hvala lijepa predsjednice. Ja sam dao podršku sporazumu. htio bih jasno reći da osobno sam potpuno protiv e, činjenica da Britanija sada napušta EU. Mislim da je to vrlo žalosno i ja sam osobno e, e, ožalošćen. Ali ja sam demokrat i poštujem volju britanskog naroda. Ko Trebamo e, stoga podržati sporazum koji daje neke propise i koji štiti europske građane koji žive u Ujedinjenoj kraljevini. E, brane ih protiv kaosa. Mislim da i u budućnosti e, ćemo činiti sve što možemo za naše trgovinske odnose kako bismo ostali dobri susjedi. Gospođa Deli ima jednu minutu. Hvala predsjednice. Ne mogu reći da sam zadovoljna ovim, e, govor, e, ovim govorima, suzama. E, ovi koji žele ostati u Europskoj uniji pokazuje koliko ste nepovezani sa javnošću i zašto ste izgubili izbore i zašto je velika država izašla iz Europske unije i Verhofstadt govori kako je došlo do, do toga. Evropska unija ne prepoznaje probleme koje ima. Unija koja dozvoljava da se krše fiskalna pravila ali i ne daje e, ljudima domove. E, Unija koja govori o demokraciji drugdje, a e, šuti kad katalanci čame u španjolskim zatvorima ovo je sporazum koji trebamo prihvatiti evo ako budu poslije se javili problemi, onda oni koji su željeli ostati e, snose veliku odgovornost. Gospođa Fitzgerald ima riječ. Ovdje smo jutros i jučer navečer vidjeli koliko su duboke emocije među država članicama e, zbog gubitka e, Velike Britanije izlaska. To je bilo iskra, iskreno. 47 godina članstva je završeno. 47 godina gradnje mira, partnerstva. 47 godina rušenja granica to je bilo važno. Gradili smo demokracije u, eh, a Ujedinjena kraljevina je igrala veliku ulogu. Zahvaljujem kolegama i kolegicama eh, za to. Nitko ne zna eh, što će biti sa Velikom Britanijom nakon Brexita. Vidjet ćemo kako će to biti. Sada je vrijeme da gradimo nove odnose u novom kontekstu. Nadam se da će pregovori se odvijati u takvom dugu da će doći doći do sporazuma da ćemo doći do propisa o sigurnosti hrane, okolišu i tako dalje. Moramo staviti građane i poslovne zajednice e, prvo. Oni žele dubok odnos, uzak odnos sa Evropskom unijom u budućnosti. Hvala lijepa. Gospođa Višnjevska ima jednu minutu. pože, poštujem suverenu odluku e, britanskog naroda i stoga sam glasala za sporazum. To mora biti e, e, hladan tuš za federaliste. Često smo čuli da nacionalni parlamenti država članica imaju vrlo malo udjela u donošenju europskih politika Moramo izvući poučke iz Brexita, moramo zaustaviti migracije, e, moramo e, zaustaviti oduzimanje nadložnosti državama članicama. Europska unija neće biti ista bez Ujedinjene kraljevine. Izvucimo iz toga poučke. Moramo razmišljati o tome, moramo pokazati crveni karton onima koji žele federalnu Europu. Hvala lijepa. E, gospodin Sarjuš Volski ima riječ, izvolite. Gospođo predsjednice, ja sam glasao protiv e, sporazuma I, glasao sam protiv Brexita. Brexit je više od zločina, to je greška. E, da, citiram Talerana, to je drama povijesnih dimenzija imat će dugoročne geopolitičke e, posljedice koje još uvijek ne shvaćamo obje strane snose krivicu. E, žao mi je da e, nema spoznaje u Europskoj uniji zašto smo izgubili Ujedinjenu kraljevinu. Europska unija će biti nepotpuna bez Ujedinjene kraljevine, biti će slabija politički, ekonomski, jer e, e, ekonomija Velike Britanije je jednaka 19 gospodarstava e, država, malih, manjih država članica. Biti će oslabljena vojno. Mm, imat ćemo sve veće opasnosti izvana i iznutra Moram, moramo zato razmišljati zašto se sve to dogodilo. Hvala. Gospođa Jones ima jednu minutu. Hvala lijepa. Ja želim zahvaliti narodu Walesa koji mi je dao šansu da predstavljam njihovo mišljenje, njihovu želju da ostanu u Europskoj uniji, u Europskom parlamentu. E, to su bila dobra i loša vremena, najbolja vremena jer smo pokazali da su prava, vrijednosti i solidarnost mnogih su predstavljeni, a i da e, većina ljudi u Velzu je glasala za ostanak u Europskoj uniji. Sva prava, jednake plaće, prava na jednaku mirovinu, zato smo glasali. E, Johnson e, snosi posljedice negativnog rezultata ovog e, izlaska. Europa eh, će, Evropska unija će i dalje rasti, ali sa Ujedinjenom kraljevinom imamo zajedničke vrijednosti. I na kraju žela bih se zahvaliti kolegama, osoblju u, i u uredu i u Europskom parlamentu i na kraju mom sinu za koga sam to napravila u prvom redu i za sljedeću generaciju. Hvala. E, gospodin Žonca ima sljedeći riječ. Hvala lijepa predsjednice. E, jučer sam glasao sukladno onom što su e, građani e, Ujedinjene kraljevine e, glasali za. Mi znamo što je demokracija u Poljskoj. sjećamo se da je u Engleskoj potpisana Magna Carta dokument građanskih sloboda Sutra je novi dan, prvi dan tranzicije. Moramo učiniti mnogo dobra ovdje u Europskom parlamentu kako bismo imali bolje odnose između eh, Ujedinjene kraljevine i Europske unije. Poticat ću poljske zastupnike da glasaju eh, za to da i nacionalni parlamenti sudjeluju u političkom životu Europske unije a prijateljima ću reći sretno. E, sjetite se Poljaka koji sjetite se Poljaka koji grade e, britansko gospodarstvo. Gospodin Polčak, e, ne vidim ga ovdje. Gospodin Žambacki ima jednu minutu. Hvala predsjednice. Ja sam glasao za ovaj sporazum jer je to bila, suverena volja britanskog naroda, to je bila odluka britanskog naroda. on, oni su bili zavarani eh, lažnom kampanjom eh, birokrata u, Britan, u Britaniji Današnja rasprava e, nam sve o tome kaže. Predsjednica ne dozvolja korištenje nacionalnih zastava u vječnici. Stoga su građani Britanije izglasali Brexit mm, e, Neko se osjeća Britancem, Češki, Čehom ili Poljakom. E, to im treba e, dozvoliti. Ne mogu biti na nekom mjestu gdje nisu dobro došli. Možete zabraniti korištenje zastava, ali ne možete e, tu zastavu odstraniti iz njihovih srdaca. To trebaju naučiti britanski birokrati. Prekinuti govornik. Montes ima riječ. E, morate ući da biste izašli. Stoga smo moji kolege i ja došli ovamo. E, sporazum e, smrdi, ali začepio sam nos i glasao za to. Farage i Boris Johnson su se obvezali da neće biti produženja pregovora ne želimo regulatornu sukladnost sa Europskom unijom. Mi eh, imamo silu, mi u pregovaranju imamo moć, moramo eh, donositi vlastite zakone i pozivati svoje političare na odgovornost. Sada evo imamo cvijet eh, Brexita cvijet Brexita koji će mirisati slatko tek kad se rastvate. Idemo e, e, sada raspored održavanja plenarnih sjednica parlamenta 2021. Gospodin Pospišil je jedini govornik. Hvala predsjednice. Ja sam podržao ovaj kalendar ali sam htio objasniti svoje stajalište o tome. Vjerujem da za vrijeme mm, za vrijeme odobravanja ovog kalendara mm, mislim da za to vrijeme političari nisu dovoljno radili. Oni moraju raditi u Briselu i u državama članicama. Podržavamo ovaj kalendar, ali mislim da nemamo dovoljno dana u našim izbornim jedinicama. Ne želim više slobodnog vremena, ali moram reći da želim više rada u našim izbornim jedinicama kod kuće. E, tako ćemo smanjiti udaljenost između Europske unije i e, naših sugrađana. Ako ne budemo radili u našim izbornim jedinicama i objašnjavali Europsku uniju, onda nećemo biti prihvaćeni. E, raspored održavanja plenarnih pa, sjednica parlamenta 2022. Gospodin Pospišil ima riječ. Hvala predsjednice ovdje opet vrijedi ono što sam rekao. Nadam se da ćemo u budućnosti moći e, raditi u našim izbornim jedinicama. Nećemo manje raditi. Mislim da je politički rad u izbornim jedinicama vrlo važan a ne ako ne želimo da se šire antieuropske trendovi onda je za nas e, koji, koji vjerujemo u Europu da to objašnjavamo ako zato nemamo e, dovoljno vremena onda to ne možemo raditi e, više zelenih tjedana će značiti više političkog rada kod kuće a sada imamo jedinstveni punjač za mobilnu radijsku opremu. Gospođa Šojdrova. Kolege i kolegice, ja sam na kraju podržala ovu rezoluciju e, i složila se da komisija mora djelovati kako bi izmijenila direktivu o mobilnoj radijskoj opremi. Trebamo podržati nove tehnologije. Um, e, imamo ogromnu količinu elektronskog otpada, 51 tisuća otpada e, se stvara sa starim punjačima. Zajednički punjač će poboljšati naš okoliš mi ćemo e, štedjeti resurse. To nije samo pitanje e, pitanje e, punjača za mobitele, već i za tablete i e, knjige. Hvala sljedeći govornik, gospodin Petin, ja sam glasao za ovu preporuku da se standardiziraju punjači ali koji domaćinstvo nema e, nekakve kutije i kablove koje su potpuno neopotrebljene, Četvro djece koje imam kroz godine, računala, konzole, igrače i tako dalje, četiri kutije koje su puni kablova i isto tako i punjača. Postoje mogućnosti da se to reciklira, ali bojimo se da ćemo ih ipak možda moći upotrijebiti, stoga ih ne bacamo. Svaki puta kada se radi obnova, moramo dobiti nove kablove, a to je potpuno smiješno, potpuno nepotrebno i konačno je došlo vrijeme da se takva praksa promijeni. Hvala, gospođa Vinješka. Jedna minuta. Hvala lijepa, gospođo predsjedavajuća. Štovane dame i gospodo, naravno da sam poduprla ovu rezoluciju ako je riječ o jedinstvenom punjaču za mobilnu radijsku opremu, jer vjerujem da postojeća situacija doista je iracionalna. E, zadržavamo e, ove punjače e, u našim kućama, u našim uredima skladištimo ih, a koji zapravo više ne odgovaraju našoj opremi i potrošači su suočeni sa istom situacijom. Oni moraju kupiti nove uređaje sa novim punjačima i to kada god kupuje jedan novi uređaj i kada govorimo čak i o istom dobavljaču. Takva je situacija absurdna. Isti proizvođač, isti dobavljač određene opreme e, koji donosi i izbacuje novi model, sa njima izbacuje i novi punjač. Ukoliko doista želimo e, ići e, protiv ovog začarnog kruga i ići prema kružnom gospodarstvu pravi ste, onda to nije pravi put. Gospodin Kalahar, imate jednu minutu rezolucija moramo prihvatiti da je isto tako i okoliš ugrožen sve ono što se baca to je skandalozno i Zapravo imamo i kapacitete, mogućnost kada je o inovaciji i tehnologiji da osiguramo preduvjete, da razvijemo i jedan kabel i jedan punjač koji će biti uniforman i jedinstven, a isto tako upravo ta rezolucija govori o tome, ne postoji nikakva sumnja da postoje ladice i čitave police ispunjene u čitavoj Europskoj uniji koje su puni starih kablova i starih punjača i kao što su prethodni govornici kazali, e, stalno se bojimo da ćemo možda ipak jednog dana nam zatrebati i oni stoje tamo, e, skupljaju prašinu sa stotinama kilometara kablova, punjača u domaćinstvima, kao što sam rekao, čitavu Europu. Stoga Tražimo od komisije da bude proaktivna, da sa industrijom osigura predvete da tuhove rezolucije bude osiguran kako bismo imali jedan jedinstveni punjač za kućnu upotrebu i nijedan više. Hvala lijepa. Sljedeći govornik je gospođa Ganča. Ne vidim je. Gospodin Lopez Istoris White. Imate jednu minutu, izvolite. Hvala vam. Da vidimo možemo li skrenuti e, pozornost komisije da pomogne. To su male stvari koje će nam pomoći E, da Europsku uniju približimo ljudima. To smo već napravili sa roamingom i mogli bismo to učiniti isto i sada. Kao što je rekao kolega, dosta je svima tih kilometara i kilometara kablova koje svi imamo po kućama. Mislim da bi to građani tekako dobro prihvatili zato što se svi nosimo s istim problemom. Dakle, to je i e, problem za uh, zaštite okoliša, ali i naš osobni problem. Dakle, imamo svi toliko tih uređaja i toliko tih kablova, a to se ništa ne koristi. Ja pozivam komisiju da nešto učini i to da napravimo neko pametno rješenje što se tiče tih punjača za mobitele. Um, Hvala lijepo, sljedeća govornica, gospođa Peretije, imate jednu minutu. Hvala predsjednice. Glasala sam za ovaj tekst kako bismo poslali poruku komisiji Komisija mora djelovati, ne smije se zadovoljiti dobrom voljom e, industrije. Međutim, u ovom tekstu fali jedna stvar. E, e, um, treba spomenuti e, velike proizvođače koji vrše pritisak na komisiju. Mi moramo smanjiti elektronski otpad, moramo dobiti e, jedinstvene punjače. Kako inače reagirati na klimatske promjene? E, trebamo djelovati konkretno i predložiti obvezne mjere. Hvala. Merci. Hvala lijepa. E, gospođa kolegica Evrecionova. Štovane kolegice i kolege, gospođa predsjedavače, nisam glasovala za ovu rezoluciju. Očigledno je da sam nesretna sa E, punjačima koji ne odgovaraju nove mobilne opreme, ali to se isto tako može e, podvesti pod nove tehnološke novine, a kada vidite razlike su ogromne, 30 tipova punjača prije pet godina, danas imamo samo nekoliko punjača, jedan zajednički, jedinstveni punjač bi zaustavio ovu tehnološku inovaciju, a isto tako SAD, Azija, e, ti punjači ne bi bili na raspolaganju našim potrošačima potrošačima, pravatne poduzeća ne smiju dobiti naš diktat što će proizvoditi. na Možemo to činiti samo ako e, govorimo o zaštiti ljudskog zdravlja. Gospođa, Glavak, izvolite. Very much podržala sam ovu rezoluciju a želim podsjetiti da je klub europske pučke stranke

Thank you very much, Mr. Wallace. Hvala lijepa, gospodin Volas, jednu minutu. Gospođa predsjednice, 50 milijuna tona globalno nastaje, 6 kg po osobi, ukupno u EU, e, dakle, preko 12 milijuna metričkih tona, što e, zapravo daje prosjek od 16 kila. E, to je tri puta više od prosjeka. Velika raznolikost punjača za mobilnu i ostalu opremu e, zapravo dovodi do ludila potrošača i masovno doprinosi do e-otpada a industrija nije dobrovoljno riješila problem, trošači još uvijek moraju uz novi uređaj kupiti novi punjač, to je luda situacija s obzirom na e, ono što se događa u okoliši. Aktivno lobiranje da se e, ne ide na obvezujuću, e, dakle isto tako uvođenje, međutim Apple interes je stavljen iznad interesa građana i još jednom je komisija učinila pravu stvar, a 13 minula e, monitora je vratila isto tako. Mi smo odgodili ovo povrat sredstava od poreza, od Epla. Hvala. Gospodin Kelly, jedna minuta. U cijelosti podržavam inicijativu koju je klub EPP tražio kada god smo mi to tražili, to je tijekom mog mandata, E, pravo je zapravo smisleno da se traži jedinstveni punjač, bilo za mobilne tablete, e-Kindle i tako dalje ne samo da će se smanjiti otpati i nepotrebne elektronske uređaje, već je to isto tako i način kako možemo olakšati život europskim građanima. Ovo je upravo prilika da doista promijenimo živote građane. Svaki zna da previše kablova i previše punjača u našim domovima. 50 milijuna tona koje godišnje, isto tako gospodin Gole se spomenuo, da se to događa isto tako imamo ambiciozan i sveokupan e, prijedlog koji već nekoliko mjeseci treba stvoriti standardni e, uređaj za pametne telefone. Dugo se to priprema i trebalo je dug put da dođemo do ovdje. Međutim, čini se da smo konačno dobili pravo rješenje. To je borba koju moramo e, pobijediti kao što je to isto tako bilo kad je bilo riječ o roamingu. Hvala lijepa. Gospođa Ganča. Posljednja govornica na otočku Hvala, gospođo predsjedavajuća. budući se na talijanskom jeziku. Glasala sam protiv rezolucije o mogućnosti da normiramo proizvodnju punjača za mobilnu radijsku opremu poput naših smartfonova, pametnih telefona, jer sam uvjerena da to šteti slobodi izbora potrošača. Dopustite da kažem još jednu stvar koja se tiče metode. Europska unija ako želi eh, pokazati vodstvo na geopolitičkom prostoru mora shvatiti da njezina uloga nije da se upliče u slobodne inicijative onih koji su zapravo stvarni proizvođači bogatstva. Tu vam govorim o tvrtkama. Evropska unija se mora e, suprotstaviti preprekama slobodnog proteka ideja. Stoga nemojte e, pratiti okolišni populizam, već krenimo putem kojim ćemo zaštititi okoliš kroz politike koje se temelje na dokazima i e, znanstvenim e, metodama. Hvala vam. Hvala lijepa, sada prelazimo na treću točku, razliku u plaćama između muškaraca i žena. Gospodin Šojtrova, izvolite. Hvala lijepa što ste mi dali riječ. Gospođo predsjedavajuća, štovane dame i gospodo, e, Razlika u plaćama između muškaraca i žena 16% iznosi, to je nešto što je nepravedno i u nekim zemljama e, možemo uočiti neki napredak, e, ali ovaj napredak ostvaruje se presporo. Evropska unija poduzela je niz mjera kako bi se upravo pomoglo državama članicama i kako bi poboljšali situaciju. Jer ovo je pitanje subsidijarnosti, a isto tako i pritisak e, na države članice e, da se pokrenu u tom pogledu. A isto tako direktiva o e, ravnoteži između poslovnog i privatnog života izuzetno je pozitivna u tom pogledu jer to upravo može pomoći roditeljima koji rade, koji se profesionalno napreduju, da ipak provode svoje vrijeme sa djecom, e, da ipak u tom pogledu e, očuvaju svoju karijeru. To je put prema napred. Ja sam bila suzdržana ovom glasovanju jer ne mogu se složiti da Europska unija, a kad je riječ o poziciji Europske unije kao ta takve e, može nametnuti previše obveza za privatni sektor i nacionalnim državama u tom kontekstu i da promjene to zakonodavstvo. Hvala. Gospođa Lici, jedna minuta. Hvala vam, predsjedavajuća. E, na popisu europskih vrijednosti, jednakost između muškaraca i žena dolazi tek iza samo iza zaštite ljudskih prava. No mi još uvijek moramo promijeniti percepciju da eh, je to isključivo dužnost žena brinuti se za eh, obitelj ili za starije osobe. Ta kulturološka revolucija bi ženama omogućila da eh, sudjeluju u gospodarstvu i potiču rast. Nisam glasala za rezoluciju zato što, iako u principu bih se mogla složiti s njome, sadrži određene mjere komisije o plaćama te o područjima nadležnosti zemljama članicama, koje se, neke od kojih su usmjerene i na MSP-ove. No, taj teret ne smije pasti na e, leđa tvrtki, pogotovo ne onih malih i srednjih. Već njih treba podržati kako bi promicali takvu univerzalnu i kulturološku promjenu. Treba, ne treba govoriti samo o plaćama, već i o podjeli dužnosti te o politikama koje će e, omogućiti ženama da se bolje uključe u, e, na tržište rada. Hvala lijepa gospodin Peten na jednu minutu. Ja sam podržao eh, ovu rezoluciju za smanjenje razlika, muškarci i žene moraju imati isti tretman na radnom mjestu. Ujedinjena kraljevina je daleko ispred Europske unije u tom području, ali zbog čega Ujedinjena kraljevina ne želi priznati da iste ravnopravnost mora biti i u području rasnih manjina. I dakle i manjina. Ja sam govorio o institucionalnom rasizmu u Europskoj uniji, a usprkos tome da 10% europskih građana dolaze iz područja etničkih manjina, nikad nismo imali e, dakle crnca povjerenika ili na nekoj drugoj funkciji. Stotine odbora i stotine plenarnih sjednica, niti jedan crna osoba nije bila e, predsjedavajuća na bilo kojem panelu. Ova institucionalna rasna diskriminacija je neprihvatljiva i kad je riječ o zaštiti građanskih prava, ovaj parlament i komisija i vijeće nikada neće biti jedinstveno raznolikosti ukoliko ne počiste u vlastitoj kući. Hvala. Gospodin Višnjevska, imate jednu minutu. Hvala lijepa. Hvala predsjedavajući, štovane dame i gospodo. Ja sam jedna od autorica rezolucije u ime ECR-a kad je reč o razlika o plaćama između muškaraca i žena. Ova tema, e, to jeste ne samo da se spominja u Europskom parlamentu, već e, plaće žena u prosjeku su 16% niža od plaća muškaraca a u Poljskoj ova razlika iznosi e, puno manje nego u drugim državama Europske unije. Ova rezolucija želi skrenuti pozornost na činjenicu da moramo intenzivirati naša nastojanja i stremljenja, a upravo kroz e, dakle, načelo jednaka plaća za jednak rad. Želim za tako istaknuti i obavezu da se e, briga o djeci, za brigu o bolestima, e, starijim roditeljima, uobičajeno ove zadatke izvršavaju žene, što njih dovode e, do toga da idu na skraćeno radno vrijeme ili na pola radnog vremena. Vi ste glasovali protiv ove rezolucije, a dok ste zapravo bili za rezoluciju koja krši e, sve one elemente i e, pravila proporcionalnosti, te isto tako e, losa su rješenja koje su uvodi. Gospodin Kelher, na jednu minutu. Miller, na jednu minutu. Ok. Dziękuję bardzo. Hvala vam lijepa, ja sam glasovao za ovu rezoluciju zato što Evropska unija e, treba eliminirati u istinu e, tu razliku u plaćama kao što smo čuli žene u prosjeku dobivaju 16% manje niže plaće nego li muškarci u Europskoj uniju, što drugim riječima znači da e, rade dva mjeseca duže od muškaraca bez plaćenog rada. Postoje različiti e, razlozi tome. E, to je rad na skraćeno radno vrijeme, te isto tako preuzimanje obaveza brike o djeci, o starijim osoba u domaćinstvu. Ravnopravnost je jedna od temeljnih vrijednosti Europske unije, međutim ograničene naravi zbog toga moramo poduzeti mjeri kako bismo ostavili, ostvarili konkretne rezultate i trebamo suzbijati profesionalnu segregaciju trebamo dati veća prava roditeljima koji rade, a isto tako i trebamo eliminirati ovu razliku koja se događa. Hvala, gospođo Bord, jedna minuta. Hvala sljedećeg tjedna nakon 47 godina, a dakle socijalno progresivne snage koje su zastupali u Europskom parlamentu neće biti e, glasova laborista u, Europskom parlamentu koji će zastupati sva ova prava, a isto tako se baviti ovim razlikama u plaćama ćemo dati e, počast svim onim zastupnicima i, dakle svojim e, koje su se upravo bavile e, time i one su bile inspirativne za mene, inspirirat će i buduće generacije i sigurno nisam jedina u ime laborista koja će govoriti u ovom parlamentu. Želim odati počast Jenny Buchan, Barbara Castle, Anne Cloet, Joyce Quinn, Christine Crowley, Carlton, Paul Green, Christine Odi, Mel Reed i Nita Polak, Angel Billingham, Motul, Werke Hudson, Glass Ginnett, Annette Morgan, Susan Moddington, Arlene McCarthy, Lynn McTaven, Nina Gill, Catherine Styler, Mary Hanwell, Lucian Anderson, Annalise Dodds, uh, Teresa Griffin, Judith Coven, Darling, Guy Moody, Alex Mayer in final i na kraju Jackie Jones. Svima njima želimo da počestimo. Hvala. Gospodine Kelleher, jednu minutu. E, ja sam glasao za ovu rezoluciju, a kad je riječ o o plaćama, mislim da je važno da i ovaj dom nastavi naglašavati isto tako sve ovo što se događa u ovim razlikama između muškaraca i žena i razlikama e, na radnom mjestu. Kao otac e, svojih čeri želim isto tako da ova jedinstvena i zajednička prava budu poštovana a isto tako koji isto tako priznaju raznolikost na radnom mjestu i koji osiguravaju jednaku plaću za jednak rad. Svakako nam je potrebno ne samo da ovu razliku smanjimo i ukinemo, već isto tako moramo apsolutno ukinuti svaku razliku koja bi se pojavila. Hvala. Na jednu minutu. Ne smijemo e, postupati prema muškarcima i prema ženama na različite načine. A jedan od načina za to, e, a zapravo tako i postupamo i to se vidi kroz razliku u plaćama koja iznosi oko 16%. Neki kažu da je to samo zbog razlike u poslovima koju rade muškarci i ženi. Ali zašto oni koji su nadležni za kontrolu plaća, bar u velikim e, organizacijama ili državnim organizacijama, e, zašto su smatrali da je bolje dati bolje plaćene poslove muškarcima nego ženama? Zašto e, postoji ta ideja zapošljavanja da je bolje da se zaposle muškarci. Pa to je zbog toga što muškarci dominiraju i jednim i drugim svijetom. Ja sam kao e, Ja sam kao zastupnik vrlo često inspiraciju pronalazio u budućnosti moje kćeri i ja stvarno vjerujem u e, ravnopravnost između muškaraca i žena. Hvala. Sljedeći je gospodin Lopez Isturis White. Izvolite. Hvala vam. Ja sam glasao za ovu rezoluciju. Ne e, kako bih to politički iskorištavao što čini ova naša ljevica ovdje koja koristi feminizam na prehistorijski način. Ne, već zbog toga što e, gledam u budućnost. Ja također imam kćer i vidim nepravde pogotovo kad je riječ o razlici u plaćama. Isto tako čujem za mnoge slučajeve e, e, čak i u svojoj zemlji gdje imamo eto lijevu vladu koja ništa ne čini. Stoga moramo naravno podržati te promjene i mi ćemo iz kluba zastupnika Pučana Španjolske i e, Europe, mi ćemo to podržati. Hvala vam puno, vam hvala. Gospodin Bompar, izvolite. Hvala lijepa gospođo predsjednice. Dragi kolege i kolegice, ova rezolucija je potrebna jer nas podsjeća na ekonomsku i strukturnu nejednakost između muškaraca i žena. U Europskoj uniji eh, ta razlika dovodi i do 40% ako uzmemo u obzir koliko slabije plaćene poslove imaju žene to je nedopustito. E, stoga e, se e, moramo i boriti i protiv nejednakih mirovina. U Francuskoj predsjednik Macron želi, želi uvesti mirovine po bodovima. Žene će biti prve žrtve Stoga e, šaljem poruku ovdje e, francuskom narodu, poruku potpore u njihovoj boru, borbi za e, poštene i ravnopravne penzije. Borim se protiv ovog lošeg projekta. Hvala vam. Sada riječ ima gospođa Šajbina. Jednu minutu, izvolite. Hvala predsjednice. Imamo ovdje tekst o jednakim plaćama između muškaraca i žena. E, razlika e, u mirovinama između muškaraca i žena je 37%. Vidi se u tekstu da se pozivaju države članice da se smanje te razlike i e, traži se da se garantiraju e, dostojne penzije za žene. Međutim, u Francuskoj, zamislite, dešava se upravo obratno. U reformi Makrona e, za mirovine žene će biti gubitnice zbog rađanja djece i tako dalje žene rade kraće rade nego muškarce pa ne mogu steći jednaki broj bodova kao muškarci. E, iz ovo, ove vječnice e, šaljem poziv gospodinu Makronu. Imate dvije, dva izbora ili ćete biti dobar učenik Europske unije koja traži jednakost ili ćete uvesti ovu e, neravnopravnu e, reformu mirovina. Povucite je. Kolege, nemamo vremena, držite se vremena koje vam je dodijeljeno. Sljedeći je gospodin Rajl, izvolite. Gospođo predsjednice, o čemu govorimo? E, govorimo o jednakom novcu za jednaki posao to e, ne ovisi, ne smije ovisiti o spolu, ali e, to nije tako. U prošlosti smo mnogo e, postigli. U prošlom sto, stoljeću je došlo do emancipacije žena, ali u ovom stoljeću vidimo da žene zarađuju još uvijek 16% manje od muškaraca. Zašto je to tako? To je u prvom redu zbog toga da žene rađaju djecu i e, e, o, imaju stoga manje šanse da budu promaknute u karijeri. I to je skandal. Trebamo e, razumnu obiteljsku politiku. žene u obitelji moraju dobiti našu potporu. Eh, ova razlika u plaćama u, katoličkim zemljama poput Poljsku, po, Poljske je mnogo eh, manja nego u drugim protestantskim zemljama, na primjer mi bismo trebali sada stati. Dopustit ću vam da nastavimo, ali molim vas da se držite e, vremena. Gospođo Dali, izvolite. Hvala vam. Nevjerojatno je da u Europskoj uniji u 2020. da žene imaju 16% niže plaće od muškaraca. A to je prije nego što uopće pogledamo e, nejednake stope nezaposlenosti između muškaraca i žena. Zašto žene moraju plaćati troškove porodiljnog dopusta? Zašto im se ne priznaje rad u kući ili briga za djecu ili starije osobe? I na kraju ćete imati još i 37% manju mirovinu nego muškarci. E, ja sam bila suzdržana zato što se već previše vremena bavimo simptomima, a ne uzrocima. E, deregulacija rada, prekarijat, to sve e, previše utječe na žene i dokle god to ne riješimo ostaće problem e, ove razlike u plaćama. Žene su robovi robova i moramo napokon stati tome na kraj. Hvala vam, sada gospodin Wallace. Hvala vam statistike o razlike u plaćama su istaknute i to je stvarno nevjerojatno. No isto tako jako je važno priznati da dugoročni učinci neoliberalnih politika koje je nametnula Europska unija samo potiču diskriminaciju među ženama te, e, te ove razlike. Zbog toga komisija ne bi smjela promicati nikakve politike kojima se e, povećava prekarijat, deregulacija rada i radnih sati, privatizacija e, javnih usluga te sistema socijalne sigurnosti. Sve to e, ili politike koje ugrožavaju rad sindikata. U Irskoj su napokon priznata reproduktivna prava ženama. Koliko nam je trebalo za to? a e, uzroci razlika u plaćama proizlaze iz šireg konteksta deregulacije i smanjenja vrijednosti rada. Stvari se moraju napokon promijeniti. Hvala vam. Hvala. Gospođa Vrecionova ne vidim je. Gospođa Fitzgerald, izvolite. Evropska, e, unija se uvijek borila za ravnopravnost. Isto vrijedi i za ovu rezoluciju. Hvala kolegama koji su podržali. Ovo je stvarno važna e, rezolucija, rezolucija i jako je važno da e, imamo podršku velikih stranaka. Očito, već smo imali zapravo jednu rezoluciju 2014. ali očito da nije dovoljno toga učinjeno kako bi se smanjila razlika u plaćama i razlika u mirovinama e, dakle 36% razlika u mirovinama i 16% razlika u plaćama. No tvrtkama želim poručiti sljedeće i nacionalnim i internacionalnim i vladama i medijima probudite se zato što stiže vam e, direktiva koja će od vas tražiti veću transparentnost, bolja prava radnika te veću usporedivost između različitih radnih mjesta. To nam je potrebno. A ova rezolucija o razlici u plaćama šalje jasnu poruku iz ovog parlamenta da smo stvarno ozbiljni zato što e, od te proporuke iz 2014. E, čak su ne, plaće u nekim žena u nekim zemljama se su snizile. Hvala vam, a sada riječ ima gospodin Kolaja. Hvala. Mi smo delegacija europskih mm, pirata smatramo da treba ovo riješiti razliku u plaćama, ali smo glasali protiv jednog dijela teksta u stavku 13 e, koji se odnosi na binarne rodne kvote. Mislimo da kvote nisu pravilni instrument kako riješiti razliku u plaćama. Znanje i vještine su ključni aspekti, a ne e, pripadanje određenoj kategoriji. Kao što je rečeno u našem političkom programu, dugoročno rješenje je potrebno ako želimo osigurati e, ravnopravnost, a ne kvote. Treba uvesti mjere za transparentnost plaća, ulagati u e, skrb za djecu, stvoriti dobra radna okruženja te e, osigurati ugovore koji su fleksibilni kako bismo omogućili što veće sudjelovanje žena na tržištu rada. U stavku 13 stoji da ćemo i dalje e, zapravo mi ćemo se i dalje boriti protiv tih kvota. Ne vidim gospodina Polčaka, sljedeća je gospođa Jones. Hvala. Želim reći da sam zadovoljna da evo zadnje za što sam glasala u ovom parlamentu je bila ova rezolucija i glasala sam za rezolucija. Već više od 20 godina radim na pravima žena i pokušavam e, zatvoriti tu razliku iako imamo puno posla, ali e, naša stranka rada, to je imaju dugačku povijest podržavanja socijalnih prava žena. Dakle, i ovdje i kod kuće u Walesu. radit ćemo i dalje na tome i ja se samo nadam da nam Johnsonova vlada neće oduzeti ta prava. Žene i djeca su najranjiviji i kad je riječ o plaćama, plaćama i kad je riječ o nasilju. Stoga moramo učiniti sve što možemo kako bismo to zaustavili. I na kraju želim zahvaliti svima koji su nas podržali. Mi ćemo nastaviti raditi e, iz Velsa za cijeli svijet i borit ćemo se i dalje za solidarnost i e, dostojanstvo. Hvala vam. A sada gospodine Howard na jednu minutu. Gospođo predsjedavajuća, drage kolege, vrlo je e, prikladno da je naše zadnje glasanje glasanje o ovoj rezoluciji o razlici u plaćama ovdje govorimo o nečemu što nam je svima zapravo očito. Ravnopravnost bi trebalo značiti i jednaka plaća. No svi se, ne slažu se svi s time. I evo ovo je najvažnija lekcija zašto je ovo naše zadnje glasanje. Kad god se napredak u društvu uzima zdravo za gotovo, e, upravo tada dolazi do problema. Razlike u plaćama su e, najveće tamo gdje su plaće niske. I stoga moram zahvaliti. Reći ću nekoliko riječi na francuskom da zahvalim ovom parlamentu u kojem smo radili e, toliko godina. Zahvaljujem cjelokupnom osoblju, uključujući kuhare, e, ašere i tako dalje. Zahvaljujem E, svima na vašem radu. Želim vam sreću i hrabrost i doviđenja. Gankan. Hvala vam i go, posljednja je gospođa Fox, izvolite. Glasala sam protiv ove rezolucije ne zbog toga što mi nije stalo e, što e, za razliku plaćama, već zbog to, o tome zato što i u ovoj e, u ovom domu imamo isto tako razlike u plaćama. E, najveće plaće imaju oni na vrhu, a e, nitko ne govori o svom osoblju koje ovdje radi, dakle od osoblja, domara, čistača i naših divnih prevoditelja E, i svima iz stranke Brexit želimo poručiti hvala. Isto tako možemo govoriti i o razlici u plaćama između klasa. Isto tako možemo reći da mnogi radnici osiromašuju i zbog politika štednje koje su proizašle iz Europske unije. E, to su e, zapravo, zapravo oni plaćaju za loše odluke koje su donesene u Briselu i koliko god se pobuni, bilo da su to žuti prsluci ili e, mi koji odlazimo iz Ujedinjene krajeve, iz Europske unije smo ili dakle e, neznalice i ovo je moj posljednji govor Nemojte demonizirati vaše građane. Solidarnost sa europskom radničkom strankom. Budite solidarni sa europskom radničkom klasom kada bude uzradila. Ja se nadam da će to učiniti i uspješno. Hvala vam svima na pozornosti. Hvala vam. Evo ovime završavamo raspravu. Zapisnik ove rasprave i jučerašnje rasprave će biti dostavljene parlamentu na početku sljedeće sjednice. Nema više, ako nema više prigovora, ja ću E, sve ovo proslijediti onim tijelima i osobama koje su imenovane u rezoluciju. Ovime završavamo sjednicu. Hvala i našim prevoditeljima što su ostali s nama do kraja. Hvala vam. Želim vam svima ugodno poslijepodne.